Good morning, everybody. Can I ask you to take your seats? da zauzmete svoja mjesta. Da možemo početi sa radom. The second day of the REGI meeting in February. Ovo je drugi dan sastanka odbora REGI u veljači. Prvo točka na dnevnom redu je razmatranje nezakonodavnog provedbenog izvješća o provedbi mm, netematskog cilja pojačanja konkurentnosti MSP-ova. Izvješće se usredotočuje na provedbu tematskog cilja 3 u našim programima i također analizira sinergije koje će omogućiti bolje upravljanje. U izvješću se procjenjuje u kojoj mjeri je provedba tematskog cilja 3 povela računa o relevantnim prioritetima za ulaganje i o eksante uvjetovatnostima i o kriterijima za ostvarenje ciljeva. Naša izvjestiteljica gospođa Damato je u svojem govoru predstavila stanje u pregovorima, a danas će predstaviti nacrte izvješća. Predlažem da rok za olaganje amandmana bude 25. veljače u podne kako bismo o tome mogli glasovati na sastanku u travnju. Za ovu raspravu imamo vremena do 10 sati. Vidjet ćemo, no možda ću morati ograničiti vrijeme na raspolaganju svakog govornika. Želim također istaknuti da smo danas dobili izvješće od našeg odjela za istraživanje. Hvala, to je doista pravovremeno. Zaprimili smo to izvješće kada smo raspravljali o malim i srednjim poduzećima i o provedbi ciljeva programa. Gospođo Damato, izvolite. Hvala gospođo predsjednice i želim također zahvaliti kolegama što je su omogućili u ovome odboru raspravu o važnoj temi kao što su mala i srednja poduzeća. Želim naročito zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni koji od samog početka pokazali veliku spremnost na suradnju. Ovo izvješće dakle, govori o malim i srednjim poduzećima koja su bitna za europsko gospodarstvo i sa stajališta zapošljavanja, a i sa gledišta konkurentnosti Europske unije. Europske institucije, naročito Europski parlament, tu snose veliku odgovornost. Naime, nije slučaj to što pod e, krovom konkurentnosti malih i srednjih poduzeća samo u razdoblju 2014-2020 je izvojeno za te potrebe 77 e, milijardi eura s ciljem da se stvori gotovo 400 tisuća novih radnih mjesta i da se pomogne malim i mikropoduzećima e, što uključuje i zadruge. Tematski cilj 3 čiju provedbu analiziramo u ovom izvješću je u tom kontekstu od ključne važnosti jer se usredotočuje na promicanje poduzetništva, na razvoj i na provedbu novih poslovnih modela, a također i na osmišljavanje novih usluga kako bi se podržao rast prvotno na nacionalnim tržištima, ali također i na međunarodnima. Za ovaj cilj izdvojena su značajna sredstva u visini od 94 e, milijarde iz Fonda za regionalni razvoj, što uključuje također i nacionalno sufinanciranje. Ovaj parlament od uvijek ističe to što mala i srednja poduzeća su nositelji europskog gospodarstva i također da su važna za stvaranje radnih mjesta. Osim toga, to se provlači kroz cijelo moje izvješće uz dodatak i nekih međusektorskih pitanja koja se tiču malih i srednjih poduzeća. Tu govorimo o svim onim e, aspektima koja, koji sprječavaju e, pravovremena ulaganja, dakle kašnjenja u isplatama i e, u doznaci sredstava. Naime, na taj način nećemo moći nikad ostvariti optimalno korištenje sredstava. Istovremeno, uključivanje lokalnih dionika i također veće sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti su još dva važna aspekta na kojima se na koje se usredotočuje moje izvješće. Zatim još jedan važan aspekt je partnerstvo koje se često primjenjuje samo formalno na štetu brojnih gospodarskih i socijalnih partnera koji su prisutni u lokalnoj zajednici i koji su dobro upoznati sa potrebama teritorija. Također sam učinila još jedan iskorak e, za koji bi rekla da je doista važan, a tu govorim o vezi između MSP-ova i e, imigracija. Naime, e, mali gradići i e, mali srednja poduzeća tu igraju doista značajnu ulogu, dakle lokalne zajednice prihvaćaju te osobe i E, nude inovativne mogućnosti jako često u kontekstu tradicije. Tu nalaze prostora i e, načela kružne ekonomije čiji je cilj podržati održivi gospodarski rast i stvarati kvalitetnija radna mjesta, naročito s obzirom na nedavne odluke COPA 21 u Parizu. Sve ćemo to moći kasnije ograditi u tematski cilj 3 kako bi se u budućim natječajima povelo računa o ovim koracima naprijed, a to bi trebalo imati učinka i na međunarodnoj razini i tu Europa ne smije zaostati. Evo, ovdje ću se zaustaviti, ne želim duljiti, nacrt izvješća je vama na raspolaganju i računam na vašu suradnju koja je do sada bila konstruktivna, a nadam se da će se ona nastaviti i putem amandmana koje ću i sama iskoristiti kako bi eh, još bolje dopunila ovo izvješće. Hvala. Thank you. Thank Hvala. Želim dati riječ sada kolegama. Gospodine Čiku, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti gospođi Damato, jer je ukupno gledano njezino izvješće vrlo pozitivno i bogato doista zanimljivim e, aspektima. S izvjestiteljicom smo imali doista uspješno razvijenu mišljenja kao izvjestitelji u sjedni. želim iznijeti neka e, razmišljanja koja sam već e, iznio suradnicima, a naročito gospodinu Van Niseroju. Dakle, u samog četvrtom izvješća smatram da se samo kratko spominje pristup kreditiranju malim e, i srednjim poduzećima. Ovo pitanje mislim da je doista od prioritetnog značaja i Htio bih da se tome posveti poseban članak ili odlomak kako bi se bolje istaknulo potrebu da konkurentnost malih i srednjih poduzeća treba osigurati i njihovim pristupom kreditu, jer želim podsjetiti na to da mala i srednja poduzeća su podložnija promjenama u gospodarstvu i krizama, a i također kada je riječ o pristupu u financiranju, mogu doći do 70% sredstava u natječajima, ali nikad ne dođu do preostalih 30% jer regije ne raspišu natječaj za e, mala i srednja poduzeća na vrijeme ili ne mogu zadovoljiti uvjete Europske komisije. Još jedno važno pitanje jest internacionalizacija malih i srednjih poduzeća. U odnosu na stagnaciju na domaćem tržištu i odnosu na potrebu malih i srednjih poduzeća za financiranjem i za boljim upravljanjem, odnosno s obzirom na sve potrebe koja mala i srednja poduzeća imaju kada je riječ o internacionalizaciji, mislim da treba posvetiti veću pozornost na tome. Dan danas samo 25% malih i srednjih poduzeća djeluje na međunarodnoj e, i domaćoj razini, ali samo 13% od njih je prisutno i na međunarodnim tržištima izvan Europske unije. I na kraju treba istaknuti ono što sam spominjao prije, odnosno izravna i neizravna sredstva, jer mala i srednja poduzeća sada provode važne projekte, odnosno SME Instrument, ali najlaze na, na velike poteškoće u pronalaženju potrebnih sredstava. Dakle, mm, u zaključku pozdravljam izvješće gospođe Damato, ali stavio bih e, snažni naglasak e, na ova dva velika pitanja koja sam spomenuo. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodine Škrlec, izvolite. Zahvaljujem na riječi, gospođo predsjednice. E, evo, prvo bih zahvalio e, kolegici D'Amato na vrlo konstruktivnoj suradnji u izradi ovog, e, ovog mišljenja. Moram reći da se potpuno slažem sa time da su mala i srednja poduzeća temelj e, gospodarstva Europske unije i da trebamo jako poraditi na jačanju njihove konkurentnosti, pogotovo kada znamo da Europska unija e, otvara nekoliko e, pregovora o slobodnoj trgovini i da moramo zapravo pružiti potporu malim i srednjim poduzećima da oni zbilja budu konkurentni na tom globalnom tržištu. E, izražavam veliko zadovoljstvo što je e, kolegica d'amato uključila e, već sada u ovaj draft mišljenja cirkularnu ekonomiju kao važnu komponentu gospodarskog rasta i otvaranje novih visokokvalitetnih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima pogotovo što ona trebaju i potaknuti otvaranje radnih mjesta u tradicionalnim sektorima ako gledamo cirkularnu ekonomiju kao dio gdje, je, gdje su važne inovacije, e, pogotovo e, novi poslovni modeli koji obuhvaćaju e, popravak uređaja, ponovnu upotrebu, dakle sva ona zanimanja koja smo možda čak i skoro izgubili u proteklim desetljećima. Naravno da mala i srednja poduzeća doprinose razvoju lokalnih ekonomija i da tu onda treba maksimalno iskoristiti potencijale koje zapravo pruža cirkularna ekonomija. E, također bih istaknuo da je jako važno da male i srednje poduzeća imaju dobar kvalitetan pristup e, kapitalu, da se tu pojednostavne postupci i administrativno opterećenje pogotovo kada se radi o kombinaciji tog kapitala iz e, strukturnih investicijskih fondova i komercijalnih, izvora da je vrlo važno e, uspostaviti jednu platformu na kojoj se može, mogu zapravo distribuirati e, dobri primjeri prakse projekata malih i srednjih poduzeća koja su ostvarena u proteklim programskim razdobljima jer to zapravo kroz te primjere dobre prakse pomaže E, e, pomaže start upovima i pomaže novim malim i srednjim poduzećima koja ulaze na tržište. E, naglasio bi da bi trebalo još istaknuti u, izvješću da je važno uvesti u sustav obrazovanja, pogotovo srednjoškolskog obrazovanja, što prije znanja iz poduzetništva kako bi mladi ljudi koji kreću u, u te poslovne izazove na vrijeme zapravo dobili znanja kako istraživati tržište, kako se pozicionirati i kako biti uspješni i u korištenju na kraju krajeva i samih ovoga e, strukturnih investicijskih fondova Europske unije. E, imamo također još jedan moment, a to je da E, kada se pogleda statistika da žene u poduzetništvu su jako malo zastupljene i tu bi trebalo potaknuti kroz ovo izvješće da zapravo žene poduzetnice budu e, što prisutnije u, tom poslovnom svijetu i da e, one također ovoga odnosno da se, ukinu, da, se uklone prepreke koje danas postoje kada su one zapravo te koje pokreću ovoga posao da im se otežava pristup upravo kapitalu, odnosno financijskim mehanizmima da taj posao svoje održe, e, naprave održivim. Hvala lijepa. Hvala gospodine Jakovčić. U ime gospodina sa izvjestitelju Petra sa nema, pa ću ja nekoliko rečenica e, reći u njegovo ime, u ime ALDE grupe. Naravno, polazići od toga da je zastupnica d'amato već odradila odlično svoj posao htio bih dodati samo nekoliko misli. jedno je uključivanje srednjih i malih poduzeća u ono što znači digitalna era. mislim da je to malo premalo naglašeno u ovom izvještaju i da bi tu trebali isto tako ovaj, napomenuti koliko je važno da su srednja i mala poduzeća uključena u ono sve što donosi e, digitalna industrija i mislim da e, tu ima naravno odlične prakse ali želim da na neki način izvjestiteljica bude senzibilizirana za to i da pokuša uključiti i tu terminologiju i te pojave koje danas imamo u ekonomiji koje su naravno iznimno važne i mogu značajno omogućiti rast srednjih i malih poduzeća također e, druga, ideja je da naglasimo i važnost uloge i suradnje e, malih i srednjih poduzeća s lokalnim i regionalnim vlastima. mi kao odbor za regionalni razvoj imamo poseban senzibilitet za ono što znači, e, odbor, što znači lokalne i regionalne vlasti pa u tom kontekstu mislim da je vrlo važno da i taj detalj navedemo e, jer odnos srednjih i malih poduzeća sa gradovima i regijama je sigurno od presudne važnosti za njihov razvoj ali i za razvoj općina i gradova. E, i također u tom kontekstu mislim da je dobro da se naglasi još nešto a to je stvaranje saveza e, udruženja srednjih i malih poduzeća kako na lokalnim nivoima regionalnim nivoima tako i na državnom ali i na europskom nivou. takvih saveza i ima i udruženja ima ali mislim da taj detalj moramo isto tako naglasiti jer mislim da je to jako jako važno. Evo, u međuvremenu je kolega Petras i stigao, međutim ja mislim da sam ja odradio taj posao. So, dear Petras, you have to pay me just a dragi Petrase, evo, trebaš mi platiti samo šampanjac i sve će biti u redu. Time smo sve riješili. Sorry, Mr. Stojić. <laughs> It's about champagne. I'm sorry. It's about champagne. well, thank you. Thank you, Ivan. Indeed, uh, if it's about champagne, I'm... Uh... Hvala, Ivane. E, rado ću platiti i karton šampanjca. a i nisu loša niti hrvatska crna ili e, bijela vina. Hvala na tome što si započeo sa izlaganjem o nacrtu izvješća o jačanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. I želim zahvaliti također i na uloženim naporima izvjestiteljice u, suradnju e, koja je bila spremna saslušati naše argumente. Trebalo bi možda dodati neke aspekte, ali to je uobičajeno u postupku poboljšanja ovakvih izvješća. I s vašim dopuštenjem ja bih se ukratko osvrnula na neke od tih aspekata. Rado bih iznio neka e, razmišljanja o tome kako će najvjerojatnije izgledati naši amandmani. Kada se poziva na jačanje koordinacije i dosljednosti između svih europskih e, ulagačkih politika, tu treba spomenuti i Uniju e, tržišta kapitalima, što je i još jedan važan novi stup plana investicija Europske komisije za promicanje rasta i stvaranje radnih mjesta u Europi. I također treba spomenuti i pitanje rješavanja nedostataka. Mislim da će to zacrtati jasan put za okupljanje bitnih resursa za mala i srednja poduzeća kako bi ona mogla tu dosljedno djelovati. Treba također znači diversificiranje izvore financiranja i ukloniti neopravdane prepreke ili barijere koje nadalje postoje, nažalost. To su barijere naročito u području prekograničnog ulaganja. To je sve naravno od ključne važnosti e, za e, poslovanje i za stvaranje boljeg poslovnog okruženja za mala i srednja poduzeća i e, druge gospodarske subjekte. Zatim, digitalne vještine. Digitalna industrija značajno mijenja tržište rada i potrebna znanja. Nemamo dovoljno ljudi sa potrebnim znanjima o tome, budimo iskreni. Dakle, kao prvo, treba poduzeti inicijativu kako bi se e, digitalne vještine uključilo obrazovanje i kako bi se zahvaljujući tome mladi ljudi mogli bolje uključiti u tržište rada i odgovoriti na potrebe tržišta. Također trebamo osigurati i odgovarajuće sustave kvalifikacije i prekvalifikacije za radnike i nezaposlene kako bi oni mogli ići u korak sa napredovanjem tehnologije i poboljšali e, svoju zapošljivost. Zatim, kada je riječ o ulozi poduzeća o socijalnoj ekonomiji tražimo da se izvoje sredstva za inovacije i, kako bi se podupro također i čitav raspon e, trgovinskih aktivnosti što će e, ponuditi na, na jedinstvenom tržištu nove inovativne usluge i proizvode. Također trebamo podržavati i širenje znanja i iskustava kada je riječ o takvim poduzećima i treba poticati E, i saranje čvorišta, socijalnog poduzetništva poput inkubatora i e, drugih e, sličnih mehanizama. Nekoliko komentara o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti. Iako je taj već, aspekt već sadržan u nacrtu izvješća, kada slušamo komentare lokalnih i regionalnih vlasti čini se da su one bile dostatno uključene u razradi mišljenja i drugih dokumenata, no njihova uloga se često svodi na ulogu dionika umjesto partnera. Mislim da bismo trebali zato naglasiti ulogu lokalnih i regionalnih vlasti i savjetovati se s njima pravovremeno i na pravi način. Evo mislim da smo na pravom putu kako bi naše izvješće o jačanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća bilo što bolje. Hvala lijepa. Drago mi je što je izvjestitelj u stigao na vrijeme da bi sudjelovao u ovoj raspravi. Gospođo Tomašić, imate riječ. Hvala lijepa. Htjela bih zahvaliti gospođi Demato na izvrsnom izvješću i na dobroj suradnji što je rezultiralo dobro strukturiranim izvješćem. E, Klub zastupnika ECR podržava ovo izvješće, samo bismo htjeli dodati e, neke stvari koje su po našem mišljenju glavni problemi za male i srednje poduzeća. To su administrativno opterećenje, e, zakonodavstvo o državnoj potpori mislimo da bi se te probleme moglo riješiti potpunim uključivanjem kohezijske politike e, i e, mjerama kao što su zajedničkim e, projektima i obukom i mentorstvom za e, poduzetnike i slično. Hvala lijepa. Gospodin Konzulino, izvolite, imate riječ. Ja želim potvrditi pozitivnu ocjenu i e, mišljenja i e, naše suradnje u proteklim tjednima. Čini mi se da će ovo izvješće biti uravnoteženo, a također da će izvješće zadržati naglasak na malim i srednjim poduzećima, ali postaviti pitanje u vezi sa isplatom e, svih potpora. Naime, mi imamo sustav potpora malim i srednjim poduzećima putem strukturnih fondova i to predviđa također i kreditiranje i sudjelovanje banaka na to treba e, obratiti veću pozornost jer je to tematika koja je dosta prisutna sada u, Europu, a u Europi, a naročito u nekim dijelovima Europe. Treba postaviti pitanje kako možemo bolje, transparentnije upravljati i kako bolje odgovoriti na potrebe malih i srednjih poduzeća, a da to ne bude jedan zaobilazni način financiranja špekulacija, da se pri tome ne dotiču javna sredstva koja jesu na raspolaganju. Evo mislim da izvješće ide tu u odgovarajućem smjeru. Imam samo jednu primjedbu na rad gospođe Damato E, to se ne tiče toliko onoga što ona naglašava izdaje u izvješću, dakle ne tiče se velikih pitanja zaštite okoliša, nego se tiče socijalne inovacije. Ja ću to istaknuti i na tome ću inzistirati jer mislim na dolazećim satima možemo još poraditi mnogo na tome jer je to odlučujući aspekt. Jedno moderno, konkurentno poduzeće u Europi će u budućnosti morati obratiti pažnju ne samo na velike izazove koji proizlaze iz održivijeg poslovanja koje će biti više u skladu sa ekološkim izazovima koji se postavljaju, nego e, tako poduzeće mora biti i socijalno inovativno i to je e, bitno obilježje poduzetništva u budućnosti. Evo, mm, o tome bismo mogli još razgovarati u pregovorima, ali za sada ću još jednom ponoviti pozitivnu ocjenu izvješća. Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima gospodin Rope. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Dragi kolege, danas slavimo 16. veljače, to je 98. rođendan Litve. E, jako mi je drago što sam danas ovdje i što s vama sudjelujem u raspravi o budućnosti Europe. Mi razgovaramo o vrlo važnim temama danas i e, utjecat ćemo na situaciju što se tiče zapošljavanja i e, prihoda u Europi. Drago mi je što je naša izvjestiteljica naglasila ove aspekte. Svi se slažemo da su MSP-ovi eh, okosnica europskog gospodarstva i zato se trebamo koncentrirati na eh, ove fondove. Vjerojatno trebamo razmisliti o tome kako možemo povećati E, te fondove e, rata stopa povlačenja je različita od države do države e, i neophodno je angažirati na praktičan način lokalne i regionalne vlasti u ovim projektima jer cijeli niz projekata se provodi u gradovima ali jednako je važno te projekte e, raširiti i u, proširiti i na regije. Važan aspekt pritom je i oporezivanje u mnogim zemljama članicama. Uzmimo za primjer IKEA, ta kompanija izbjegava plaćanje e, poreza u iznosu jedne milijarde eura. Zato je važno e, promovirati konkurentnost e, među europskim e, poduzećima, ali također i e, poduzećima izvan Europe i promovirati njihov angažman u regijama. Hvala lijepa, gospođa Maletić ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja bih također htjela pozdraviti ovo izvješće, zahvaliti izvjestiteljici gospođi Damato. Doista ste naglasili vrlo važne elemente e, koji se tiču konkurentnosti msp ova kao što je smanjenje administrativnog opterećenja, ubrzanje e, implementacije, širenje znanja među zemljama članicama, e, srednom mjestu na regionalnoj razini što se tiče financiranja iz europskih, e, fondova. Ja bih e, htjela dodati da bismo također trebali razmisliti o načelu partnerstva i e, uvođenju i primjeni načela partnerstva ne samo u fazi kad definiramo operativne programe nego i u fazi kada definiramo E, pozive e, na e, slanje ponuda jer imamo situaciju u zemljama članicama neke su počele sa projektima sa otvorenim ciljevima Nekom nakon godine dana imaju samo dva ugovora potpisana što znači da su E, zahtjevi u tenderima potpuno pogrešni, odnosno ne poklapaju se sa potrebama MSP-ova. E, dakle, njima je potrebna druga vrsta financiranja, a ne mogu to dobiti jer su zahtjevi u natječajima e, neodgovarajući. To pokazuje i da nedostatak partnerstva između svih dionika. A drugi problem koji je vrlo očit u praksi je pristup financiranju, odnosno kako, pitanje kako smanjiti rizik da e, rizik zemlje članice utječe na uvjete financiranja za MSP-ove. Jer čak ako oni i dobiju zajmove u okviru e, kohezijske politike, oni imaju problema sa kofinanciranjem i ne može se zbog toga e, kompletirati e, kompletna struktura financiranja za projekte. O tome smo jučer razgovarali. Evo, to sam htjela reći. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Eterić, imate riječ. Hvala lijepa. Ja sam, mene jako zanima ova rasprava jer prije nego što sam postao zastupnik bio sam e, radio sam sa MSP-ovima to je bilo vrlo zanimljivo iskustvo u to vrijeme ono što mi je bilo važno je bilo smanjivanje i pojednostavljivanje poreznog sustava bolje e, bolje obrazovanje odnosno e, dostupnost dobro obrazovanih radnika ono što me tada nije zanimalo, ni moje kolege, su socijalna inovacija, održivost i okoliš, jer mi smo nastali zarađivati novac i e, nastali zaposliti ljude. Također smo ustanovili da ako se stvore pravi uvjeti unutar zemlje, imat ćete dobar posao i e, to će privući E, investicije, tako da ne mora uvijek vlada investirati. Dakle, ovo je vrlo zanimljivo e, izvješće i zanimljiva rasprava, ali molim vas, e, stajališta nekoga koji doista radi u praksi u, sa MSP-ovima, mislim da je važno naglasiti da je potrebno smanjiti administrativno opterećenje i pojednostaviti porezno opterećenje. Hvala lijepa, gospodin Van ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Htio bih čestitati kolegi, kolegici na ovom izvješću i na brzini kojom je izradila čini se da je ovo brzo izrađeno izvješće dobar primjer kako se može brzo reagirati kad je riječ o regionalnoj politici. Gledajući razlike među zemljama članicama kad je riječ o provedbi, ono što se primjećuje da neke zemlje članice dobro, e, da su dobro uspješne, da su uspješne i to ste dobro objasnili, ali možda bi trebalo objasniti zašto neke druge zemlje članice nisu toliko uspješne. To, tu postoje neka istraživanja. Na primjer, Italija, Španjolska, e, Bugarska, Malta, Finska su prilično uspješne kad je riječ o inicijativama za MSPV, a u jednom drugom dijelu teksta stoji da neke zemlje članice nisu toliko uspješne. Dakle, mene zanima zašto pet zemalja članica jesu uspješne, a druge nisu. Dakle, zanimaju me razlozi, to bi bilo zanimljivo. Kao drugo, moram reći da sam e, impresioniram brojkama. E, koje, su, e, koje stoje u članku 16.3 ovog izvješća. Između 4 i 90 milijardi eura e, investirano je u ovom periodu. Dakle, u našim raspravama u, o MSP-ovima e, mi razmatramo fondove, kohezijsku politiku i resurse koji stoje na raspolaganju su mnogo veći nego što možda mislim ako pogledate rasprave na odboru ITRE kad se raspravlja o MSP-ovima tamo e, razmatraju što dakle stoji na raspolaganju i e, što e, se može postići. Ono što sam ja primijetio je da investicije u, da su investicije u našem kontekstu duple i postoji jedna koncentracija što je podrška za msp Moram e, reći da mi je drago što smo postigli tako dobre rezultate i nadam se da će ti rezultati biti vidljivi. E, mislim da nema ništa pogrešno u tome ako se to jasno kaže u ovom izvješću. Mislim da, time, da se time možemo ponositi. Mm, također sam pogledao i E, preporuke koje e, su neovisni istraživački instituti e, dali, mislim da to malo nedostaje u ovom izvješću, to spominjete u objašnjenju što je u mom tekstu na stranici 9, ali ako MSP želi lako lak, imati lak pristup e, financiranju ili e, kapitalu, onda im nije bitno da li ta sredstva dolaze iz strukturnog fonda ili iz kojeg drugog izvora. Oni jednostavno žele novac. E, u kontekstu EFSI-a mi smo naglasili da želimo različite instrumente i Dakle, kad je riječ o sinergijama, dosta se toga može učiniti. Trebamo razmotriti koji je spektar instrumenta koji stoje na raspolaganju i e, vidjeti da li ono što mi radimo u skladu s tim ili nije. Mislim da je to još jedna stvar koju možemo e, naglasiti u ovom dokumentu, u ovom izvješću. I na kraju što se tiče naše inicijative da se da veća podrška e, poduzetnicima, početnicima, e, ono što je bitno je da ima mnogo novoosnovanih poduzeća i e, ima i mnogo podrške za njih. Međutim, problem je e, da novo osnovano poduzeće preraste u veće poduzeće za novoosnovna poduzeća postoje mogućnosti financiranja, e, ali kad se učini korak iz nekoliko milijuna eura na stotine milijuna eura, onda odjednom e, ne nailazite na prepreke i mislim da je to nešto gdje bismo još mogli e, poraditi. Dakle, nekoliko točaka. Zašto su neke zemlje članice uspješnije od drugih? drugo sinergije i treće e, pitanje prerastanja novoosnovanih poduzeća u sljedeću, sljedeći red veličina u veća poduzeća. Eto, to bi bile moje preporuke. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ predstavnicima Europske komisije. S nama je gospodin Colin Wolf i gospodin Marek Rezo. Tko od vas želi riječ, gospodo? Hvala lijepa, gospođo e, predsjednice. Ja sam iz opće uprave za regionalnu politiku. Vrlo sam pažljivo slušao raspravu i vrlo sam e, pažljivo pročitao izvješće. U raspravi ste govorili o važnosti e, financijskih e, tokova i omogućavanju lakšeg pristupa e, financiranju. Također ste spomenuli pojednostavljenje procedura. mislim da ste naglasili e, poboljšanje e, sposobnosti povlačenja, dakle administrativne kapacitete u zemljama članicama. E, smanjenje barijera, koje otežavaju trgovinu i suradnju između MSP-ova, također veće mogućnosti i e, više istraživanje i analize e, kojima bi se trebalo daći odgovore na pitanje zašto su neke države članice uspješnije od drugih u e, primjeni ove strategije. U vezi sa e, suštinom mislim da je vrlo važno u vezi sa ovim što mi u Europskoj komisiji radimo. Mi smatramo da operativni programi da su sada bolje fokusirani na strateške prioritete, osobito kako bi se osiguralo da se da podrška MSP-ovima. Kad je riječ o izboru projekata, tu se e, naglašavaju e, važni faktori naglašavamo na e, pod platforme podrške i e, transfere tehnologije i mehanizme za povećanje e, odnosno razvoj novoosnovanih poduzeća Dakle, očekuje se da 800 tisuća poduzeća će imati koristi od e, ove podrške, a oko 140 tisuća njih su novoosnovana poduzeća. Što se tiče te podrške, mi se nadamo da će gotovo polovica te pomoći se moći kanalizirati kroz financijske instrumente i nadamo se da će e, poduzeća na temelju toga biti uspješna. Što se tiče pojednostavljenja, mi vrlo naporno radimo i očekujemo od e, radne skupine na visokoj razini da da neke sugestije što se tiče smanjenja administrativnog opterećenja za poduzeća. Što se tiče pitanja e, sinergija mi e, intenzivno radimo na poboljšanju načina kako se različiti instrumenti mogu kombinirati osobito e, u okviru horizonta 2020 europskih e, e, strukturnih kohezijskih fondova projekti koji su prošli kroz postupak selekcije u okviru Horizonta 2020. To su vrlo dobri projekti, međutim zbog različitih razloga ne mogu dobiti e, financijsku podršku. Mi se bavimo time da nađemo načina da ubrzamo e, implementaciju. E, dio onoga šta radimo je da e, se omogući onima koji rade na lokalnoj i regionalnoj razini da se poboljša e, stopa povlačenja sredstava kako bismo osigurali E, uzimanje u obzir specifičnosti različitih teorija, e, različitih regija kako bismo e, iskoristili prednosti i komparativne prednosti pojedinih regija i pomogli im da nadiđu probleme s kojima se suočavaju. Važno je pritom izmjena razmjena dobrih praksi i suradnje, prekogranična suradnja i konačno e, svjesli smo važnosti e, razvoja MSP-ova u kontekstu izbjegličke krize, a osobito radimo, surađujemo na s organima vlasti kako bismo ih ohrabrili da e, rade na tome osobito u regionalnom kontekstu. Hvala lijepa gospođo Damato, imate riječ kako biste zaključili ovu raspravu. Hvala, želim zahvaliti svim kolegama na daljnjim doprinosima koje su dali i koje su boje zacrtali. I ja ću sama uložiti amandmane kako bi ovo izvješće bilo što bolje, a također koje i vaše amandmane. Što se tiče izravnog pitanja gospodina Van Nistelroja, jedan mogući odgovor je sljedeći. Pitanje je bilo zašto su neke zemlje uspješnije od drugih po pitanju promicanja malih srednjih poduzeća i tematskog cilja 3. Pa mogući odgovor jest da upravo stoga što su u nekim zemljama članicama e, razrađeni tematski projekti koji su posvećeni cilju 3. To bi bio jedan prvi odgovor. A treba će vidjeti je li to doista tako. I također, drago mi je što e, je kolega Šiku spomenuo da treba povesti računa o internacionalizaciji, no ipak htjela bih napomenuti da internacionalizacija ne smije ići na štetu domaćeg tržišta. To bi se naime moglo dogoditi odnosno ostvariti boljim e, informiranjem potrošača u zemljama članicama o kakvoći proizvoda naših poduzeća. Također e, pozdravljam poziv na izdvajanje većeg prostora za male poduzetnike, mlade poduzetnike i žene koje u nekim zemljama članicama nailaze na velike poteškoće kada je riječ o poduzetništvu i gospodin Kocolino je istaknuo pitanje i socijalnog poduzetništva kako bi regije koje nailaze na velike poteškoće mogle iskoristiti potencijal tih socijalnih poduzeća kako bi ona zaštitila najranjivije kategorije stanovništva. Evo, pozivam vas da se čujemo putem e-maila i također da raspravimo o tome i na nadolazećim sastancima kako bi naš rad bio što uspješniji. Hvala, zaključujemo raspravu o provedbenom izvješću i sada idemo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je nacrt izvješća o istraživačkim inovacijskim strategijama za pametnu specijalizaciju. U kontekstu kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. godine, zato što definiraju, odnosno podpomažu strateški pristup korištenju fondova i njihovoj, pomoć njihovoj provedbi na terenu. E, ovisno e, o, o, relativnom odnosu snaga, e, tim cilj je rast koji se temelji na znanju u svim područjima, urbanima i ruralnima. Kao što stoji u zajedničkoj uredbi, strategije pametne specijalizacije predstavljaju eksante uvjet za povlačenje sredstava i one zemlje i regije koje još nisu usvojile te uvjete na tome rade u skladu s okvirnim akcijskim planovima. Naš izvjestitelj, gospodin e, Valka Karsel, e, će iznijeti svoje izvješće. Predlažem da rok za podnošenje amandmana da bude e, drugi do podne. Imamo vremena za ovu raspravu do 10.45 ili 10.50. Gospodin Valkarsel, izvolite. Nakon toga ćemo čuti mišljenja izvjestitelja u sjeni i kolega. Hvala. Puno vam hvala, gospođo predsjedavajuća. Biću vrlo kratak, jer mislim da ste u svome uvodu vrlo jasno naveli da je ovo nešto što je jako važno za Europsku uniju. Važno je zato što inovacije same po sebi predstavljaju ključ za povećanje naše konkurentnosti, konkurentnosti naše gospodarstva, te e, podpomažu poboljšanje zapošljavanja, odnosno otvaranje radnih mjesta u e, Europi. Trenutno se suočavamo s određenih određenim problemima, ali nemamo konkretnih e, rezultata. Mi smo u ovom dokumentu pokušali iznijeti e, stvari koje nas brinu, e, a i da je potrebno uključiti i javne vlasti i privatne dionike u proces rješavanja tih problema. Ovo je prvo izvješće Europskog parlamenta o ovoj temi u ovom sazivu. Vidjeli ste zasigurno izvješće i ja sam ga podijelio u šest dijelova. U tim dijelovima naglašavam područja na koja treba staviti naglasak u kontekstu strategije za pametnu specijalizaciju. Naravno, trebamo i dalje raditi na ovom dokumentu. Želimo da se, zahvaljujući vašim doprinosima, on unapredi i uvjeren sam da ćete nam pomoći da se taj tekst i poboljša. E, veselim se vašim mišljenjima tijekom rasprave i uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom na ovom dokumentu dobiti dokument koji će pomoći e, da te strategije pametne specijalizacije širom Europe budu bolje. E, hvala svima koji ćete dati svoj doprinos i rado ću unaprijediti ovaj dokument. Hvala, hvala gospodine Valkarsel. gospodin Van Miltenborg je prvi izvjestitelj u Sijeni kojem dajem riječ. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Koliko znam, nema izvjestitelja u sjeni iz drugih klubova na sastanku prije svega bih htio čestitati izvjestitelju zato što se radi o kvalitetnom dokumentu, međutim imam niz komentara i stvari koje bih dodao. Mislimo da u e, razvijenim regijama strukturni fondovi nisu baš tako dostupni, pa se na neki način putem tih fondova ne može postići e, više e, investicija. Evo, uh, u Južnoj Nizozemskoj, odakle ja dolazim, 75 milijuna uh, eura je dotknut tijekom 7 godina iz strukturnih fondova. Ako to usporedimo sa 320 milijuna eura koji se troši na e, istraživanje i razvoj, raz, razvoj, a 90% dolazi iz privatnog sektora, privatnog sektora, onda su stvari jasnije, iz perspektive drugačije, a Potrebna je veća fleksibilnost za RIS-3. I zbog toga bismo trebali, e, ne bismo trebali koristiti e, isti pristup za sve, kad govorimo o okvirima, ulogama i praćenju. Potrebna je diferencijacija jer postoje razlike između naših regija i država članica. E, stručnjaci koji su radili na RISU 3 se boje da su smjernice za sinergiju previše teoretske, a, to, a, ako je tome tako, e, time se stvari ograničavaju. A nama treba upravo suprotno, treba nam više fleksibilnosti u risu u 3. Bitno je da se RIS 3 može prilagođavati e, promjenama u tehnologiji i u svijetu. Administrativno opterećenje također e, treba smanjiti, treba izbjegavati nepotrebne procedure. Praćenje samo po sebi je dobra stvar, ali ne bismo trebali uvoditi dodatne mehanizme praćenja, već trebamo unaprijediti one postojeći postojeće. I u tom smislu bih htio spomenuti um, anketu zajednice za komunikaciju. U jednom e, stavku e, ovog izvješća kaže da e, treba na neki način povezati obzor 2020 um, Junkerov plan i strukturne fondove E, u praksi e, se to pokazalo dosta teškim, zato što kad postoje različite programi s različitom stopom e, sufinanciranja i namijenjeni različitoj publici, takvi programi isto tako imaju različite rokove i tako dalje. Jako je bitno da pokušamo te stvari povezati, ali ne smijemo to olako shvatiti. Naravno, cilj je poboljšati utjecaj europskog razvoja i istraživanja E, međutim, inovacije e, bi trebala imati određeni smisao, a to je da proizvodi dovedu, dođu na tržište. E, cilj je da istraživanje i razvoj dovedu do inovativnog proizvoda na tržištu, a to nije uvijek tako. Bitno je da se ključne kompanije u pojedinim regijama uključe. Regije trebaju e, kopirati e, uspješne modele iz drugih regija, ali isto tako trebamo spriječiti pretjerano kopiranje. Trebamo se pobrinuti da se istraživački centri bave upravo tim poslom, a da ne budu katedrale izgrađene u pustinji. E, trebamo se koristiti spoznajama iz e, akademskih institucijama isto tako pažljivo birati kompanije kako bi se proizvodili pravi proizvodi koji se mogu e, plasirati na tržište. Drago mi je da se spominje investicije, odnosno ulaganje u ljudski kapital i s time ću završiti. Puno kompanija e, pati zato što dolazi do odljeva mozgova i e, pritisak na, odnosno stavljanje naglaska na ljudski kapital je nešto što doista cijenim. Ne smijemo zaboraviti da se trebamo e, pobrinuti da su ljudi u centru našeg života. Hvala. Gospodin Lue e, će govoriti umjesto izvjestitelja u sjeni gospodina Puebe. Hvala. Iz perspektive EKR-a E, i u ime kolege Tomasa, a i u moje vlastito ime, htio bih reći da rad, da EKR smatra da je rad na ovom izvješću dosta zdravorad, razumski i konstruktivan. Slažemo se s izvjestiteljem, slažemo se da ova strategija treba stvoriti održiv rast temeljen na znanju i to ne samo u e, razvijenim, već i u tranzicijskim i slabije razvijenim te ruralnim područjima. Strategija pametne specijalizacije e, treba osmisliti i na taj način e, da se na neki način potiče poduzetnička inovacija, ali treba uključiti i e, regionalne i lokalne vlasti u tom smislu je potrebna bolja koordinacija između svih razina vlasti. Mislimo da je ovo moćan instrument kojim se može riješiti pitanje e, učinkovitosti e, resursa, a i energetski izazovi. E, to bi trebalo, time bi se također trebala povećati konkurentnost pojedinih regija. U našoj konvenciji mi u EKR-u mm, mislimo da bi procedure trebale biti pojednostavljene i uska grla u administrativnih e, procesa e, dokinuta. Međutim, jedan podsjednik e, iz povijesti, kad je riječ o pametnoj specijalizaciji, ali iako tada se nije koristilo to ime, Međutim, specijalizacije oko određenih industrija i potpornih industrija u prethodnim stoljećima dovele su do poteškoća upravo zbog tog fokusa na određene industrije, zbog e, posljedica na određeno područje kad je došlo do e, promjene u tehnologiji ili e, konkurentnosti, odnosno okolnosti vezanih uz konkurentnost. Pritom mislim prije svega na recimo brodogradnju pametna specijalizacija znači na neki način da se e, talenti okupljaju oko jedne stvari, međutim to podrazumijeva i određene opasnosti kojih moramo biti svjesni. Tako da trebamo naglasiti prilagodljivost koju je kolega malo prije spomenuo u smislu da pametna specijalizacija mora biti dovoljno fleksibilna, prilagodljiva za slučaj kada se okolnosti promjene, one će se sasvim sigurno e, promijeniti. Osim svega toga, e, podupiremo ovo izvješće i veselimo se daljem radu na njemu. Hvala, gospodin Škrlec. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Evo, ja ću se osvrnuti na ovaj e, draft izvješća. Dakle, on je dosta fokusiran na isključivo inovacije i istraživanje, a pametna specijalizacija ipak obuhvaća puno širi spektar i treba zapravo uzeti u obzir e, sve one raspoložive resurse, kompetencije i specijalizacije koje zapravo postoje na unutar pojedinih regija i gradova. Dakle, e, mi stalno promoviramo da su gradovi i regije pokretači razvoja Europske unije i zato podržavam u izvješću dio koji kaže da su zapravo pojedine države članice išle izraživati nacionalnu strategiju pametne specijalizacije umjesto da se fokusiraju više na regionalni pristup zbog toga što je regionalni pristup e, umjesto nacionalnog bolje prepoznaje potencijale pametne specijalizacije i doprinosi jačanju više razinskog upravljanja što nam je jako važno i boljem korištenju kohezijskih fondova E, tako da e, primjećujem da je u izvješću jako dobro e, spomenuto zapravo da se trenutačno u tim strategijama pametnih specijalizacija loše promovira sinergija fondova kao jedna novost u ovom programskom razdoblju što naravno zahtjeva puno kvalitetnije više razinsko upravljanje znači o čemu sam malo prije spomenuo da je zapravo važno da trebamo doprinijeti njegovom jačanju. E, mi stalno ovdje potičemo u odboru i makroregionalnu suradnju kroz makroregije Europske unije i upravo taj regionalni pristup bi trebao doprinijeti jačanju e, rezultata pametne specijalizacije kroz makroregionalnu suradnju i prekograničnu suradnju kako bi zapravo ti projekti bili što uspješniji u provedbi e, ciljeva znači strategije Europa 2020. E, upravo zato e, bih htio naglasiti da, e, je u izvješću dosta fokusirano i na isključivo na centre izvrsnosti a ne smijemo pritom zaboraviti mala poduzeća o kojima smo prije govorili kao pokretače razvoja i inovacija da u regijama imamo mala sveučilišta koja također mogu doprinijeti baš u, u tim područjima za koja su specijalizirana razvoju tih regija i doprinijeti e, stvaranju znači pametne specijalizacije regija na temelju znači njihovih resursa i kompetencija da ne smijemo zanemariti male projekte koji zapravo u toj sinergiji fondova znači čine mogu činiti jedan veliki projekt. E, također <clears throat> bih naglasio da je izvješće dosta fokusirano isključivo na tehnološke inovacije a svjedoci smo da e, u recimo važnim projektima Europske unije kao što je cirkularna ekonomija, kao što je energetska unija se sve više govori o socijalnim inovacijama, dakle ulaganju u obrazovanje i poduzetnika kako bi mogli stvarati nove poslovne modele koje e, predstavljaju izazov e, uvođenju znači tih uvođenja, recimo cirkularne ekonomije, ali isto tako <clears throat> i socijalne inovacije koje doprinose jačanju svijesti građana i promjeni zapravo ponašanja koje nam je jako važno da bi zapravo tehnološke inovacije koje su temelj baš ova dva velika projekta europske unije zapravo uspjele. dakle same tehnološke inovacije neće omogućiti posljednje ciljeva ako zapravo ne promijenimo i ne uložimo u naše vlastito ponašanje i ponašanje naših građana. hvala lijepa. Thank you. Thank you very much. D'Amato, the floor is yours. Hvala, gospođo Damato, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. I želim zahvaliti izvjestitelju. Ovo je doista zanimljiva tema. U programskom razdoblju 2014-2020 regije upravo trebaju sredotočiti svoja ulaganja na eh, razvoj i istraživanje i na pametnu specijalizaciju a time također povesti i računa o specifičnosti svakog e, teritorija. Ne mogu se složiti sa kolegom e, koji ističe, s obzirom na nacrt e, izvješća, da bi se trebalo ojačati konkurentnost isključivo malih i srednjih poduzeća da kako bi se razvilo poduzetnički duh. Mislim da tog stajališta treba staviti naglasak na konkurentnost e, malih e, mikropoduzeća i e, startupova, također i zelenih malih mikropoduzeća. Svakako je važno uključiti sve dionike u radu na RIS 3 i tu se usredotočiti na specifičnosti i snage svake regije i također e, usredotočiti se na e, njihove proizvodne kapacitete kako bi se tu prepoznalo prostor za pametnu specijalizaciju. U RISU 3 načelo partnerstva e, ima ključnu važnost i to je naravno rekao i kolega, ali upravo u pripremi ovog programskog razdoblja su zbog toga neke zemlje članice odlučile osvojiti vlastite tri, međutim nisu lokalnim e, i regionalnim vlastima dale priliku da razrede svoja mišljenja i to ukazuje na nedovoljno svačanje e, same logike koja stoji iza pametne specijalizacije i također nije se povelo računa o doprinosima koje lokalne i regionalne vlasti mogu e, dati u tom kontekstu jer one najbolje poznaju koje potencijale imaju lokalni gradovi i općine. Kolega u svojem izvješću također e, spominje jačanje javno-privatnog partnerstva. U načelu ja se ne bih tome protivila, no način ostvarenja treba doista pomno pratiti i to na e, primjeru svakog slučaja kako bi se izbjeglo takozvanu privatizaciju dobiti i e, javno objavljivanje gubitaka. Dakle, treba nam virtualan e, pozitivan dijalog između različitih aktera koji će nam pomoći u tom smislu. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Etrić. Hvala. Ovo izvješće primjer je u primjer je prema mišljenju mog kluba E, onoga što Europska unija čini, a ne bi trebala. Ovo znači e, do stvaranja super države nakon 2020. godine. Možemo e, zadržati milijune funti koje se ovdje ulažu i ulagati to sami u ono što mi mislimo da treba. Vi govorite o ohrabrivanju, odnosno poticanju pametne specijalizacije. To znači da će e, netko e, na, na tržištu, recimo iz zapadnog e, Midlandsa, zapravo imati određene posljedice. Ja zapravo zastupam taj kraj i mene zapravo zanima što će biti s tim dijelom, a ne u ostatku Europe. Ako želimo dobro. Ne znam zašto Europa to treba financirati. E, e, e, Ujedinjena kraljevina sve to može napraviti sama i ne vidim koja korist nama od ovoga. Hvala, gospodin Hepman je sljedeći, izvolite. Hvala. Slažem se pridružujem se onima e, koji su čestitali izvjestitelju. Ovo je jako dobro izvješće. E, postoji, međutim, e, postoji niz stvari u izvješću koje smatram važnima. Primjerice, bolja koordinacija između različitih razina uprave, sinergije između fondova i različitih izvora financiranja, financiranje inovacija, a također bih htio skrenuti pozornost na jedno važno pitanje – u regionalnim inovacijskim strategijama. Ako pogledate te regionalne strategije, vidjet ćete da u brojnim slučajevima pametna specijalizacija se preklapa, ono preklapa od regije do regije. To se događa u brojnim regijama. Neke regije se sredotočuju na e, sektore koji su popularni, a ne koriste e, lokalne mogućnosti. I to je nešto čime se trebamo pozabaviti. Isto tako bismo trebali naglasiti nešto što nije uvijek politički jako atraktivno, a to je razvoj ruralnih područja, prije svega mislim na bijelo gospodarstvo. E, bilo da se radi o strojarskoj industriji strojeva ili o kemijskoj industriji. E, tu je jako puno provedenih inovacija i trebamo biti otvoreni i pokazati da razvoj ruralnih područja iz perspektive pametne specijalizacije je nešto što ima mjesto u Europskoj uniji i treba tome dati potporu. Ja ću isto tako podnijeti određene amandmane. Mislim da je potrebno naglasiti potrebu za povezivanjem pot, e, istraživanja i razvoja s potrebama gospodarstva. Jer trebamo znati da svijet znanosti i svijet biznisa treba povezati. Stoga ću podnijeti amandman koji se odnosi na agencije koje dodjeljuju sredstva, da bi one trebale biti hrabrije, da ne bi trebale samo dodjeljivati sredstva i vršiti evaluaciju, već isto tako se suočiti s izazovom koji proizlazi iz postojećih potreba, te pokušati pokazati koje bi možda aktivnosti bile najoptimalnije i da se ne usredotočuju isključivo velike e, inovacijske projekte koje uključuju lasarsku tehnologiju, optička vlakna i tako dalje. Postoje e, mogućnosti za inovacije u mikropoduzećima i u malim poduzećima koja mogu prerasti u velike e, europske kompanije. Hvala, gospodin Van Nistelrooy. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Izvješće kolege nam daje jako dobar pregled situacije. Međutim, unatoč tome imam niz komentara. Započet ću s komentarom koji je iznio gospodin Average. On je govorio o e, West Midlandsu. E, tamo je zapravo počela e, industrijska revolucija i izumljen parni stroj. Ako govorimo o konkurentnosti, onda treba reći da nova zora sviče u Europi. Ne radi se samo o razvoju novih proizvoda, i korištenje novih spoznaja u proizvodnim procesima. Mislim da je ono što je važno, odnosno zanimljivo, je to što se događa u različitim dijelovima svijeta i kombinacija e, dijeljenja informacija zajedničkog rada je ključ toga. Unatoč, bez toga je sve izgubljeno. Mislim da to vrijedi i za West Midlands. I to je upravo e, svrha ovog dokumenta. Kogod se odluči za pametnu specijalizaciju, odlučuje se za pet ili šest stvari koje, kojima nakon toga pruža potporu i e, koristi se znanjem e, malih i srednjih poduzeća i većih kompanija. Sve to dovede na europsku razinu i od toga ima koristi. E, možemo 40 puta e, izumiti, odnosno izumljivati kotač, stvari su iste ili ćemo naprosto proizvesti e, dovoljno kotača kako bismo proizveli dovoljan broj vozila. Trebamo gledati prednosti koje su dostupne u svim regijama i izvući nešto iz toga. Evo, ja se za to zalažem. Još nekoliko komentara vezanih uz sadržaj. U prosincu ovaj odbor je e, posjetio zajednički istraživački centar. E, pogledali smo kakvim se istraživanjima bave i na koji način daju smjernice za projekte pametne specijalizacije u državama članicama. I postavilo se, postavilo se pitanje je li čaša polupuna ili poluprazna. Odgovor koji smo dobili je da je čaša napola puna, međutim i dalje postoji je ključna područja gdje je po, potreba napredak, odnosno kritična područja gdje je potreba napredak. Kad imate partnerske sporazume i strategije, ne trebate samo gledati e, eksante uvjete, već trebate se pobrinuti da ustrajete i da sve provedete. Stoga mi je drago da u članku 25 stoji da se poziva komisija da napravi um, um, analizu na, na sredini razdoblja. I na taj način uh, trebamo provjeriti uh, kako se stvari mogu dodatno popraviti ciljem postizanja kohezije. Bilo bi mi zanimljivo čuti e, što kaže Europska komisija. Imali smo mini saslušanje u ovom odboru. I u to vrijeme je postalo, dakle tada je postalo jasno da pametna specijalizacija treba biti održiv proces. postoje i Europski, Europski fond za regionalni razvoj. Cilj su ciljevi iz strategije Europa do 20, 2020. godine. Kohezijska politika ne znači da se omotnice daju državama članicama. Ne radi se ovdje o novcu, radi se o tome da se proizvedu četiri E, kotača za automobil, a ne da se proizvede jedan kotač i da onda se odmarate na lovorikama. Pogledajte telekomunikacijski sektor i informatiku. Prije deset e, godina u europsko tržište su preplavile tržište e, proizvodi Nokia i tako dalje. I kada je bilo potrebno napraviti sljedeći korak, nismo ga napravili. I sada više ne dominiraju europske tvrtke, već američke. Jer oni su uh, se okrenuli jedni drugima, tražili su gospodarstvo razmjera, uh, surađivali su, a mi nismo. Oni su se odlučili za novi pristup, mi nismo. I zato više nismo prisutni na tom tržištu. Ili kad gledate elektroniku, 3D uh, printanje, internet. E, to su područja gdje trebamo surađivati. Industrija se mijenja i ako ne, se ne odlučimo na korak koji smo propustili napraviti prije deset godina, ako ga opet propustimo, propustit ćemo priliku. Trebamo povezati istraživanje s implementacijom. I to je nešto što činimo u okviru regionalnih politika, ali to trebamo napraviti na taj način e, kako novac ne bi automatski odlazio malim i srednjim poduzećima, velikim kompanijama, regijama i tako dalje. Već e, treba provjeriti da li je u toj regiji uključen i obrazovni sektor, jesu li ljudi e, educirani, postoji li dugoročna strategija. Dakle, trebamo provjeriti i preduvjete. Tako da mi je drago da imamo ovo izvješće, ali bih doista rado čuo i stav komisije. Zanima me na koji način oni ove godine, dakle 2016. godine, oni namjeravaju provjeriti gdje smo, u kojoj smo fazi. Ne želim samo da nam to kažu u sedmom kohezijskom izvješću, već želim da nam to kažu sada da nam kažu što je njihovo, kako je njihovo mišljenje, kako je stanje stvari. Ono što mi nedostaje malo u ovom izvješću je europska dimenzija. E, imamo dakle zajedničko upravljanje fondovima, decentralizacija, zatim imamo i europske instrumente poput obzora 2020, ali i postoji e, upravljanje sa središnje e, razine iz Brisela. Brisel odlučuje o projektima u redu, ali pametna specijalizacija je jedno od područja gdje možemo raditi zajedno. Jer trebate ljude koji će biti na neki način na prvoj crti kad je e, riječ o određenim temama i onda imate ljude koji ih slijede, koji su dakle, koji djeluju nakon njih. Mislim da je za Europu jako važno da ne propusti opet, a dao sam vam više primjera kada se to dogodilo, dakle, telekom, um, informatika i tako dalje, da ne propusti opet e, priliku. Trebamo biti u igri i vidjeti na koji način takve stvari e, promovirati u našim školama i u našim institucijama. Nadalje, pametni gradovi i pametna specijalizacija. Kako to funkcionira? Opet, još jedno pitanje za komisiju. E, glavna uprava za okoliš to promiče, e, zatim Eh, glavna uprava za eh, promet promiče mobilnost i tako dalje. Ali kad eh, zagrebite ispod površine, opet se ovdje radi o istoj metodi. Zašto postoje i postoji različit pristup pametnim gradovima i dakle drugačiji pristup pametnoj specijalizaciji na regionalnoj razini. Amsterdamski pakt će se zaključiti Gradovi su u potpunosti obuhvaćeni u okviru regionalne politike, pa zašto ne bi bilo više e, sinergije između pametne specijalizacije i pametnih gradova? Kao što sam već ranije rekao, ne radi se ovdje o novcu, ovdje se radi o našem pristupu. U prošlosti nismo imali pametnu specijalizaciju i u prošlosti je osnovano nekoliko tehnoloških parkova, ali kompanije su ih napustile, e, ostali su samo ljudi na recepciji, na, prijemu. E, zato sam govorio o katedralama u e, pustinji. Tako da je bitno da se za nekoliko godina to ne ponovi opet. Dakle, trebamo učiti iz naših prošlih grešaka i pobrinuti se da uspijemo olakšati pametnu specijalizaciju. a u Europi to ne činimo dovoljno. Trebamo se pobrinuti da postoji prava europska dimenzija i mislim da komisija na to treba posebno pripaziti. Pametna specijalizacija je jako dobro korištena u pripremi programa ali kad je riječ o pronalaženju novih partnera i ubrzavanju procesa nakon e, utvrđivanja e, partnera e, je to je, je nešto što nije baš tako dobro funkcioniralo, barem tako stoji u ovom izvješću. Dakle, bit će napravljena ocjena 2016. godine i ove izvješće će biti dogovoreno 2016. E, godine i ovo su stvari e, na koje treba paziti. Hvala. Hvala. Želim posjetiti kolege da ih molim da ne govore dulje od izvjestitelja kada sudjeluju u rasprave. Ispričavam se zbog toga i ovo ću dopustiti sada posljednji puta. E, sljedeći ima gospodin Rope. Hvala nastojat ću biti kraći od izvjestitelja. Kada sam pročitao nacrt izvješća, primijetio sam sljedeće. Dakle, za razdoblje 2014. a 2020. ovo je prvi puta da zemlje članice moraju razraditi strategije za istraživanje i inovacije koje će razmotriti mogućnosti jačanja istraživanja i inovacija. Čudno je, šteta je što neke zemlje članice imaju te strategije na nacionalnoj, ali ne na regionalnoj razini. Kako je onda te strategije mogla odobriti komisija? Ne bismo li trebali biti stroži i pozvati komisiju da se sastane sa tim zemljama članicama koje su razradile te strategije koje ne uključuju regije i trebali bi pozvati komisiju da zatraže od zemalja članica da revidiraju te strategije, inače ćemo e, doći do 2020. godine i onda ćemo okrivljavati zemlje članice zbog toga što nisu bile uspješne u provođenju regionalnih politika. i razmotrimo situaciju sa obnovljivim izvorima energije. 53% e, zemalja članica kupuju energiju od drugih zemalja, tako da tu postoji ogroman prostor za naše djelovanje. Postoje zemlje članice ili regije koje proizvode 80% svojih e, potreba, 80% e, iz obnovljivih izvora, a neke zemlje članice ili područja proizvode tek 10 e, do 15%. Postoje slični slučajevi u e, Litvi kada e, se ulagalo samo ulaganja radi. Imali smo greenfield investicije koje nisu dovele ni do kakvih opipljivih rezultata. Evo, trebamo razmotriti ta pitanja i to treba komisija pomno procijeniti. E, posljednji je ovo govornik bio prije nego što dam e, riječ predstavnicima komisije. Izvolite. Uh, uh, uh, hvala, hvala gospođo predsjednice i hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Evo, ovo je važno izvješće koje E, pokazuje svoju važnost upravo u prvom odlovku i gdje stoji koliko je važno, koliko pametna specijalizacija pridonosi ciljevima za 2020. godinu. Mi smo sama e, radili na samim konceptima, odnosno na konceptu pristupa od ozdo prema gore. Naravno, ova strategija nije ništa nametnuto, nego se nadovezuje na ono što regije same žele ostvariti. Također, mi radimo na, na zakonodavnom okviru kako bi se to moglo ostvariti i u čitavom postupku želimo osigurati da se pametna specijalizacija ispravno ugradi u te programe. Znamo da se na tome još radi, želimo usavršiti cijeli proces, ali već je ostvareno mnogo toga. Također, istina, istinska pametna specializacija treba mobilizirati stručnost u svim službama komisije. Imamo ovdje e, kolege iz e, glavne uprave za istraživanje i inovacije. Također smo radili i sa kolegama iz glavne uprave GROW o sudjelovanju MSP-ova i vi ste također spomenuli i centre za e, centre mi smo uključili i partnere i regija i akademske krugove u razradu strategije za pametnu specijalizaciju i naročito smo uključili poslovnu zajednicu u ono što se organizira u našem načinu rada, a to smo uključili i regionalne vlasti. Nakon 2007. godine radimo upravo na tome da se u cijeli proces uključe i regionalne i lokalne vlasti, naročito u regijama koje su u zaostatku, kako bi e, proces bio što uspješniji. I koristimo se pri tome instrumentima koje ste spomenuli, poput makroregija i e, služimo se drugim oblicima potpore kako bi ta partnerstva bila uspješna. Radimo i na promicanju uspjeha, na razmjeni dobre prakse, kako bi zemlje članice mogle poduprijeti ono što se čini. Glavni instrument za to je e, platforma za strategiju pametne specijalizacije i na tome smo radili sa zajedničkim istraživačkom centrom u Sevilji, što je spomenuto, i to je iziskivalo i udruživanje 170 regija iz Europe koje su se e, pozabavile primjenom pametne specijalizacije. Ono što je zanimljivo ovdje jest da je strategija pametne specijalizacije u različitim regijama ukazala na određene aspekte. Tu su energetika, energetska učinkovitost, od obnovljivim izvorima energije, industrializacija i modernizacija, 3D e, printing, nanotehnologija i tako dalje. Time želim naglasiti da se ne bavimo samo visokom tehnologijom, također je važna e, i e, poljoprivreda, poljoprivredno-prehrambena industrija, ekopoljoprivreda i tako dalje i to je povezano i sa eh, cirkularnom ekonomijom koju ste spomenuli. Naravno, Ispitujemo i učinkovitost resursa i čuli smo također i primjere različitih događanja. U tom smislu idućeg tjedna imamo inicijative e, regija koje su doista zanimljive i koje su zainteresirane za ovaj pristup. Na tim događajima okupljaju se partneri i rade na posebnim tematikama. To, to su 25 e, e, regija plus još jedna koje se okupljaju na inicijativu e, regije Sjeverni Brabant iz Njemačke, dakle kako bi se radilo na ovim tematikama i kako bi se uspostavilo povezano sa poduzećima koja usko sudjeluju u tome. Dakle, imamo i platformu za razmjenu. Naši kolege iz raživanja i razvoja razmatraju mogućnosti razmjene znanja u regiji, naročito o biogospodarstvu i imamo jedno događanje predviđeno za kraj travnja. I na ono što, sada u vezi s onome što je rekao gospodin Van je odvija se važna rasprava, odnosno odvija će se početkom lipnja kada dakle, imamo konferenciju pametnih regija na kojoj ćemo razmotriti što je do sada učinjeno u tom pravcu, kako bismo to procijenili i naučili nešto iz toga i kako bismo mm, zacrtali načine na koje same regije mogu povesti cijeli proces dalje u budućnosti. Evo, mislim da je to važno izdvojiti iz onoga što se događa ove godine. I sada ću se osvrnuti na neke važne aspekte iz rasprave i iz izvješća. Dakle, treba osigurati preduvjete za sve ovo. Naravno, e, dijelimo vaše stajalište da ovo ne smije biti samo zakonodavno zakonodavni rad na papiru, želimo da se to i ostvari. Cijeli ovaj pristup pametne sterilizacije se ne bavi samo visokom tehnologijom, nego i tradicionalnim sektorima i treba vidjeti koje su prednosti regija koje već postoje u svim područjima Europske unije, vidjeti koje e, regije imaju znanja i mm, također e, očekujemo od vas da ćete poraditi na tome sa regijama koje su za ostatku u tradicionalnim sektorima. I sada e, želimo da to uspije što bolje. Naravno, tu mislim na inicijativu pametnih gradova. To su mjesta gdje se ovaj inovativni pristup doista može ostvariti i gdje on može postići doista značajan uspjeh, a na taj način ćemo se nadovezati i na uspješne e, primjere takvih gradova. I pozdravljamo to što se u izvješću iznosi i mogućnost ročne revizije 2017. godine kako bismo podvojili crtu pod ono što se događa u oči 2020. godine i kako bismo to na odgovarajući način ocijenili. Hvala gospodine Valkar Sersiso. Imate riječ ako želite sada zaokružiti ovu raspravu. Hvala, gospođo predsjednice. Želim od srca zahvaliti svima koji su uzeli riječ i dali svoj doprinos svojoj raspravi. Ja se slažem s onima što je rečeno. Postoji visoka razina konsenzusa i slaganja sa svime što je rečeno. U ovom izvješću ćemo preuzeti vaše komentare, a naravno slobodno se iznijeti i daljnje komentare. Nadovezat ću se upravo na ovo pitanje fleksibilnosti. Slažem se. Ne smijemo se isključivo usredotočiti na jednu teorijsku razinu što bi moglo ugroziti praktični aspekte. Trebamo izbjegavati pretjerano administrativno opterećivanje. Sada, šta je inovacija? To znači osmišljavanje inovativnih e, proizvoda, a ne korištenje sredstava za plasiranje na tržište proizvoda koji već donose dobit. Treba promicati inovativne proizvode i financirati također njihovu razradu. U uvodnim izjavama već se spominju neka od, neki od iznesenih komentara i neke vaše molbe koje ste uputili kako bi iz ovog procesa dobili jedan, jedno čvrsto izvješće višerazinsko upravljanje i s time povezani kapaciteti. Pa u točki šest spominje se da one zemlje članice koje su se odlučile za nacionalni RIS 3 trebaju na lokalnoj i regionalnoj razini omogućiti upravo sudjelovanje i regija i gradova i općina. Dakle, i regionalne vlasti će imati svoju ulogu u tome koja će biti značajna. Naravno uz još jednu razinu. Budući da ipak tu glavnija uloga pripada zemljama članicama. Onda govorimo tu o izravnoj koordinaciji, razrade strategije i upravljanja operativnim programima kada je riječ o provedbi. Tu također stoji da treba promaknuti promjenu mentaliteta, promicati inovativno političko razmišljanje kako bi se unaprijedila suradnja između regija, ali unutar regija, a također i na transnacionalnoj razini. Tu su već spomenute se te razine. Dalje, traži se pojednostavljenje administrativnih postupaka i uklanjanje prepreka u administrativnom postupku. Tu spominjemo također i nedostatak usklađenosti između fondova koji su posvećeni regijama i drugih e, financijskih instrumenta Europske unije. Dalje u izvješću stoji da su samo neke regije, nažalost, osnovale radne skupine ili se usredotočuju na najvažnije aktivnosti, odnosno inovacije, održivost, digitalna agenda, obnovljivi izvori energije i tako dalje. Dakle, mi pozivamo druge regije da krenu istim putem i da se uključe u apsorpciju sredstava upravo za ovakve navedene aktivnosti. No tu spominjemo i druge zemlje i regije koje trebaju primijeniti svoje postupke praćenja i e, stalne revizije strategije RIS-3. To je praćenje i nadzor koji se moraju usredotočiti na zacrtavanje prioriteta i na povezanost tih prioriteta i gospodarske strukture koja već e, postoji. I na kraju, samo ukratko. Prvo, inovacije. U nekim slučajevima inovaciju promiču određena poduzeća, ali samo na temelju tehnoloških znanja. I drugo, u ovom izvješću podsjećamo na to da dobra strategija neće dati očekivane rezultate ako poduzeća ne poduprema odgovarajućim uslugama. Evo, mislim da sam time obuhvatio sve komentare koji su izneseni u ovoj vrlo zanimljivoj raspravi i na kraju želim još zahvaliti kolegama i reći im da ću ugraditi sve vaše komentare u izvješće. Hvala, evo ovime završavamo raspravu o ovom izvješću. I podsjećam vas da je rok za ulaganje amandmana 25. veljače u podne. E, sljedeća točka na našem dnevnom redu je e, razmjena gledišta sa e, gospodinom Simom Kalasom, predsjednikom skupine na visokoj razini o pojednostavljenju kohezijske politike. Evo danas smo više puta spomenuli pojednostavljenje, a sada ćemo imati priliku susreti gospodina Kalasa i razmijeniti gledišta s njime. Dakle, to je nova skupina na visokoj razini o Mm, pojednostavljenju korištenja za e, korisnike fondova Europske unije. Dakle, cilj nove skupine na visokoj razini je smanjiti učinak novih složenih administrativnih pravila na korisnike. Tijekom prvog sastanka 20. listopada prošle godine 12 članova skupine na visokoj razini i predsjednik gospodin Kala sastali su se sa predsjednicima europskih institucija, što je uključivalo i predsjednika Europskog parlamenta i odbora regije. U sljedećim sastancima 1.12. i 2. veljače skupina na visokoj razini bavila se bitnim pitanjima poput pojednostavljenih e, troškovnih opcija, zatim e, pristup financiranju malim i srednjim poduzećima i financijskim instrumentima. Odbor regiji je izrazio svoju snažnu potporu novoj skupini na visokoj razini i nadu da će se pojednostavljenjem ukloniti određene barijere kako bi se sredstva iz fonda EFSI učinila dostupnima i brojnim korisnicama u regijama. Dakle, Drago nam je što je predsjednik skupine na visokoj razini, gospodin Kalas, prihvatio naš poziv da dođe pred naš odbor kako bi nam govorio o rezultatima prvih radova skupine na visokoj razini. Imamo jedan sat na raspolaganju za raspravu sa gospodinom Kalasom. I e, prvo ću dati riječ gospodinu Kalasu koji će predstaviti rad skupine na visokoj razini a onda ćemo imati vremena za raspravu koje ćemo dati riječ članovima odbora regiji, počeo od koordinatora. Gospodine se izvolite. Dobro jutro, dame i gospode. Zadovoljstvo mi je bilo prihvatiti poziv da prezentiram preliminarne rezultate našeg rada, rada naše eh, radne skupine. Hvala lijepa na pozivu. Dame i gospodo, između 2004. i 2010. bio sam potpredsjednik Europske komisije, odgovoran za e, razrešnice proračuna i tada smo također intenzivno surađivali sa Europskim e, parlamentom, sa odborom za kontrolu proračuna kako bismo smanjili stopu pogreške pogrešaka u upotrebi sredstava iz strukturnih e, i kohezijskih fondova. Naravno da je to veliki problem za Europsku uniju i ta situacija se nije promijenila, ostala je ista što se tiče e, tih grešaka i primjera loše upotrebe novca iz strukturnih fondova to nam nanosi veliku štetu, veliku štetu našem imidžu. Zato mi je osobito važno pokušati učiniti nešto kako bi pravila postala jednostavnija, kako bi bila dakle manje komplicirana što bi onda rezultiralo i manjom stopom pogrešaka. Naravno, međutim, to nije uopće lako. Mnogi korisnici Dakle, mandat ove radne skupine je slušati e, korisnike sredstava i e, njihova mišljenja i e, ta njihova mišljenja prenijeti drugim dionicima kako bi ih razmotrili. Mnogi korisnici se žale da je previše teško E, koristiti novce iz europskih fondova, a kada konačno uspiju u tome da e, administrativno opterećenje je toliko da e, zaista odlučite da više nikad nećete ni pokušati koristiti ta sredstva za svoje buduće projekte. Dakle, naš je cilj Eh, osigurati, odnosno pojednostaviti život eh, korisnika ovih sredstava. Eh, mi smo pogledali i pozitivne primjere iz dosadašnje prakse, a također ćemo pogledati i na jedan novi otvoren način kako bismo naši nove E, na nove, e, nova rješenja i pojednostavili e, procedure. Dakle, ova radna skupina će nadam se dati aktivni doprinos ovoj raspravi, da ćemo preporuke za konkretna, konkretne akcije koje će pojednostaviti procedure u tekućem periodu od 2014. do 2020. Mi naravno smo svjesni problema i, va, i nakon tog perioda e, ali uglavnom se koncentriramo na sadašnji tekući period. Dakle, naše preporuke. Već smo e, se pozabavili sa četiri teme na našim e, sastancima, to je e-upravljanje, pojednostavljenje E, procedura, naši izvjestitelji rade na zaključcima i preporucima sa e, ovih dosadašnjih sastanaka. E, što se tiče pojednostavljenja tog pojednostavljenja možete očekivati te preporuke koncem veljača, odnosno svakako prije ljeta. Dakle, naši glavni zaključci i preporuke. Što se tiče e-upravljanja. Dakle, mi tu e, radimo na jednoj zajedničkoj platformi, odnosno sustavu, e, kako bismo omogućili jedan konzistentan pristup e, korisnicima na temelju e, novih tehnologija Dakle, veliki je potencijal e-upravljanja za pojednostavljenje procedura e, i procesa e, za korisnike, e, procesa za pristup sredstvima i strukturnih fondima. Dakle, važno je da se omogući korisnicima korištenje elektroničkih dokumenata što mogu reći o ovoj raspravi saslušali smo e, mnoga iskustva iz zemalja članica uključujući i moju e, elektroničko upravljanje nije neko čudo postoje neki problemi koji e, se tiču i donošenja odluka u europskom parlamentu i komisiji gdje o kojima treba još razmisliti. Elektroničko upravljanje je e, više podložno promjenama, osobito promjenama pravila. E, dakle, svaki razvoj donosi sa sobom promjene i potrebne, potrebno dodatno vrijeme da se onda razviju i te rješenja. Dakle, problem je i kompatibilnost svih tih rješenja i eh, eh, pohrana podataka i naravno eh, informatičko tehnološka sigurnost na svim razinama i naravno postoje problemi zbog nepismenosti, elektroničke nepismenosti korisnika, odnosno potrebno im je e, dati odgovarajuću, odgovarajuće e, obuku kako bi oni bili u stanju koristiti e, elektroničke tehnologije u korištenju sredstava iz strukturnih fondova. E, pojednostavljene opcije što se tiče troškova. Dakle, važno je smanjiti barijere i nesigurnosti, osobito što se tiče e, sukoba sa drugim pravilima, kao što je, na primjer, e, državna potpora, to je već spomenuto. važno je to razjasniti što prije, dakle, sve zakonodavne promjene E, važno je pojednostaviti e, e, opcije troškova i važno je dati podršku tijelima vlasti kako bi se otvorile mogućnosti koje su već predviđene člankom 14 uredbe i omogućiti brzo, brzu provjeru e, projekata. Ono što je, se čini jasnim je da je važno omogućiti pristup fondovima za MSP-ove, a to traži jedan konzistentiji pristup i poznavanja njihovih potreba. Čini se da to funkcionira kad god postoji jasna posvećena zemalja članica e, ostvarivanju ciljeva i smanjenju administrativnog opterećenja. Što se tiče administrativnog opterećenja, čini se da ono potiče zbog toga da se traži e, sva sila informacija što predstavlja veliko opterećenje. Radna skupina je raspravljala o cijelom nizu područja mogućih poboljšanja. Potreban nam je fleksibilniji pristup kako bismo e, tu postigli poboljšanja. Dakle, tu treba nastaviti sa raspravama o, jer, se tu radi o vrlo kompleksnim instrumentima. E, htio bih također komentirati i e, nešto i u vezi sa donošenjem odluka u Europskom parlamentu i komisiji. Dakle, kompleksnost našeg, e, naših propisa je sve veća i veća. E, veća je danas nego što je bilo u prošlosti. Naravno, mi imamo pet europskih strukturnih i investicijskih fondova e, i više od 500 programa koji su dizajnirani, osmišljeni za korištenje ovih sredstava iz ovih fondova što je e, previše, to je očito. Dakle, ako imate toliko programa, onda morate imati i pravila za te programe, ta se pravila moraju poštivati, e, netko to mora provjeravati i tako dalje. Dakle, jedan od najvećih programa, to, e, to je jedan od najvećih problema, to su svi spomenuli. 1299 do 1303 e, pravila, a osim toga imamo e, uredbe i osim toga imamo smjernice kojih je ogroman broj. Dakle, korisnici su općenito vrlo kritički raspoloženi prema tome. Dakle, e, taj proces je tako kompliciran da je jednostavno nemoguć nemoguće se nositi s njime. Dakle, to je jedna regulatorna džungla s kojom se zapravo, u kojoj se zapravo nemoguće snaći. Traži se od komisije da e, tu da svoje smjernice, međutim kad komisija da te smjernice, e, iskustvo iz prošlosti pokazuje da to postaje takozvani e, soft zakon i da to upotrebu sredstava iz fondova čini još kompleksijom. Dakle, postoje pravne nesigurnosti, postoje izmjene i previše često ažuriranje tekstova i izmjene u e, postojećim tekstovima. To, to su dakle izjavili svi korisnici. Dakle, prvo je pitanje e, te smjernice koje daje komisija su na neki način jedno para zakonodavstvo koje zapravo dodatno povećava opseg, odnosno komplicira e, zakonodavstvo koje je već samo po sebi dovoljno komplicirano. I valja naći neki, neku vrstu mehanizma kako razgovarati o tim različitim pravilima. Druga velika tema je e, revizija i kontrola. Gotovo svi korisnici su rekli da su e, slojevi e, revizije i kontrole ponekad neproporcionalni i preporučuju da se to smanji. Dakle, postoji nesigurnost i zbog tog e, e, aspekta. E, to je nešto što se može popraviti eventualno u sljedećem periodu, ali to je nešto što su svi spomenuli. Dakle, previše kompleksne smjernice, pravna nesigurnost i preopsežna, odnosno slojevita revizija i kontrola neproporcionalna revizija i kontrola nadalje svi ste čuli za taj e, pojam e, greška koja se može tolerirati u to je do sada e, bilo za strukturne fondove 2%, ali postoji prijedlog da se taj postotak poveća na 5%. E, pravila se ne bi trebala često mijenjati, sve bi trebalo biti e, sigurnije za korisnike. Evo, to su naši prvi rezultati naših dosadašnjih e, sastanaka. Mi smo naravno spremni dati detaljnije e, preporuke. E, to će naravno biti objavljeno i dostupno svima koji su zainteresirani. Hvala lijepa, hvala na ovoj zanimljivoj prezentaciji, a sada kolege imate mogućnost postaviti pitanja Kolega Van izvolite. Hvala lijepa, gospodine Kalas, zadovoljstvo je zadovoljstvo nam je što imamo priliku razgovarati e, s vama. u svom dosadašnjem radu postigli ste e, značajan napredak pa e, to očekujemo i na ovom sadašnjem poslu. Da li ste spremni dati konkretne e, prijedloge za izmjene zakonodavstva, hoćete li to učiniti jer sada ste spomenuli mnoge konkretne primjere gdje su moguće i poželjne izmjene. Drugo pitanje da li ste pročitali tri rezolucije Europskog parlamenta u vezi sa ovim i da li ste također e, posjetili, e, da li ste, da li ste bili na sastanku e, odbora za kontrolu proračuna. Biću konkretan, mi smo u izvješću Tomaša Dojča rekli da smo mi kao parlament spremni poduzeti tehničke prilagodbe. E, tu se radilo e, konkretno o izmjenama sa upravo ovim ciljem. Dakle, da se stvari prilagode kako bi se postigao napredak. Ja sam iz medija e, također u medijima pročitao da e, ljudi žele promjene i to sada, ne u nekoj budućnosti. Dakle, možete li nam dati informacije o načinu e, kako ćete e, nastaviti sa radom i kako ćemo konkretno pomoći našim korisnicima mi imamo vrlo visoka očekivanja ovo neće biti neki big bang, ali e, mi želimo da se napredak postigne već u ovom sadašnjem periodu. Eto, to su bila moja pitanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata, gospodin e, Van. Hvala lijepa. Hvala gospodine Kalas na ovoj prezentaciji. E, mi E, smatramo da je ovo doista vrlo važno za budućnost kohezijske politike. Kao odbor e, mi smo često posjećivali različite regije u cijeloj Europskoj uniji, sastali smo se sa velikim brojem korisnika i predstavnika vlasti, svi nam govore iste stvari, da je postignut neki napredak u vezi sa pojednostavljenjem, ali da oni smatraju da se još mnogo toga može i treba učiniti. E, mislim da e, možemo dati svoj doprinos e, vašem radu i raspravama koje se vode na vašim sastancima vaše radne skupine. Što se tiče preporuka koje ste nam prezentirali, spomenuli ste jednu koja je relevantna za MSP-ove, ali i za druge korisnike a to je e, novi pristup što se tiče e, revizije i kontrole. Naravno, revizorski sud će imati svoje primjedbe e, na te preporuke. Čini mi se da bilo koji prijedlozi u vezi sa izmjenama tog sustava koji je do sada bio u primjeni E, o tome će se morati raspraviti sa revizorskim sudom i moje prvo pitanje sa vama je da li ste spremni na te e, rasprave jer i za neke druge stvari koje ste spomenuli potrebno će vam biti podrška revizorskog suda. Druga stvar koja je važna je e, tiče se državne potpore. Spomenuli ste mogućnosti da se pojednostave pravila za dobivanje državne potpore koje izmjene tu e, zamišljate da bi bile moguće? Neki kažu da nam je tu potrebna veća fleksibilnost, e, ali to je, tu je vrlo teško postići e, ravnotežu. Znam da, smo još, da ste još u početnoj fazi svog rada, ali koje preporuke imate u vezi sa tim? Hvala lijepa. Hvala gospodin Luer. Izvolite. Jako mi se sviđa vaš komentar o nevjerojatnosti sustava. U svakom slučaju jako nas zanima činjenica da se stavlja veći naglasak na postupak e, poslovne selekcije. Kad je riječ o tome da e, smjernice mogu postati na neki način e, soft law, odnosno meka pravila, također mislim da je to jako zanimljivo. govorimo o fleksibilnosti, ali istovremeno želimo više standardizacije i pojednostavnjivanja. Iako te stvari nisu nužno potpuno kontradiktorne, postoji međutim ipak potencijal da se E, zapravo želeći postići sve tri stvari da ne postignemo ni jednu zbog njihova sukoba. Pa me zanima vaše mišljenje o tome. Također želimo da kohezijska politika bude e, dio inicijative bolje regulative. O tome smo e, jutros već govorili i zanima nas isto tako vaše mišljenje o tome. I na kraju zanima nas isto tako i imate li mogućnosti da u svojoj nadležnosti e, se pozabavite pitanjem apsorpcije, odnosno povlačenja. E, nedavno je u tom smislu e, su dana neka dodatna prava Grčkoj. Znam da i neke druge zemlje poput Hrvatske imaju isto tako takve potrebe to dovodi do poteškoća, a to opet e, šteti e, ugledu fondova, odnosno sumnja se u to mogu li postići ono što im je svrha. Samo sam htio ponoviti da e, da ovaj koncept smjernica u odnosu na meka pravila, meki zakon, da je upravo to pitanje nešto što mi je drago da ste spomenuli. Zatim fleksibilnost u odnosu na standardizaciju i pojednostavnjivanje. Kako spriječiti da se e, ti koncepti na neki način međusobno da se ne proturječe. Hvala, gospodin Van Miltenburg. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, dobro, dobrodošli gospodine Kalas možda je pretjerano reći da vas cijeli svijet gleda dok radite, ali mislim da je to što vi radite jako važno i, i to barem onaj dio, dio Europe koji se bavi strukturnim kohezijskim fondovima. Mi pomno pratimo što radite zato što mislimo da je e, ključ, da, je uspjeh kohezijske politike e, ključ za uspjeh e, u ovom razdoblju. Imam tri pitanja. Prvo pitanje, hoćete li isto tako gledati razlike? Naprimjer, kad govorimo o intervenciji europskih fondova na regionalni razvoj, razlike između interakcije, e, između operativnih problema i interega mnoge države članice kažu da je Interreg dosta specifičan zbog administrativnog opterećenja, jer različite države članice imaju različite administrativne, odnosno upravne sustave. E, drugo pitanje odnosi se na administrativno opterećenje u pogledu e, revizija. Kad govorimo o revizorskom sudu, znam da su oni da, oni žele da se uspostavi jedinstveni revizijski sustav kako izbjeći akumuliranje revizija i kako spriječiti da ih ne bude previše jer bi to značilo da gradimo sustav koji se ne temelji na povjerenju, već obratno nepovjerenju. I treće pitanje, pojednostavnjivanje na europskoj razini. Puno puta smo čuli da pojednostavljivanje na europskoj razini može dovesti do više pravila i više administrativnog opterećenja na nacionalnoj i regionalnoj razini, jer nacionalne i regionalne vlasti na neki način osjećaju administrativni jaz i zapravo ne postoji dobra volja da se smanji administrativno opterećenje. I ako želimo graditi sustav e, koji se temelji na povjerenju, kako mislite da se to može postići? u mojoj zemlji smanjenje e, administrativnih pravila na europskoj razini je dovelo do povećanja broja takvih pravila na nacionalnoj razini, pa me zanima vaše mišljenje o tome. Gospodin Omarže je sljedeći. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Vi ste zaduženi za nešto što je jako popularno i jako političke naravi. Popularno zato što znate da svugdje u svim europskim regijama korisnici nam govore kako možete graditi eh, eh, tvornice koje koriste plin na način na koji to činite. Kad je riječ o programskom razdoblju 2014. do 2020. godine, kao što ste rekli, na to se odnosi više od tisuće e, strane e, uredbi. E, tu je više različitih vrsta uredbi i smjernica. Vaša odgovornost je istovremeno i dosta političke naravi, jer odnos između naroda i Europske unije ovisi e, na e, nerazumijevanju e, uredbi i određenih europskih programa. Otud taj manjak ljubavi. To je moja prva primjedba. Moja druga primjedba je sljedeća. Moramo si postaviti jedno jednostavno pitanje. Kako ta Europa koja e, uvodi vrlo liberalne politike je s vremenom postala e, birokratsko čudovište e, koja jednostavno je zaljubljena u zakonodavstvo. I to je pitanje koje si moramo postaviti a odgovor je to da zapravo nema dovoljno povjerenja između e, institucije Europske unije i korisnika. I trebamo raditi upravo na tome, na tom manjku povjerenja koji, koje uvijek zapravo nameće uvođenje sve strožih e, kontrolnih postupaka. E, prekjučer sam imala sastanak pa, u, Parizu koji se odnosi na EFSI. Cilj EFSI-a bio je da se vrlo brzo može e, odgovoriti, odnosno e, ostvariti ciljeve koje se odnose na rast. Neki ciljevi jesu ostvareni, ali svi subjekti se slažu da opet gradimo nešto što je jako komplicirano i na tome treba raditi. Isto tako znate, mislim da ste to i rekli, da trebamo uložiti napore um, u pogledu e, jezika na kojima se e, pišu e, dok nedostaje dovoljno usmenog prevođenja, ali postoji deficit i u pismenom prevođenju. I u svakom slučaju mislim da trebamo E, se isto tako usmjeriti i na potrebe najmanjih korisnika, jer kad je riječ o najvećim korisnicima, mislim da oni imaju i tehničkih i ljudskih e, resursa dovoljno kako bi e, shvatili E, i nosile se sa zahtjevima e, zakonodavstva. Dok ovi mali korisnici imaju jako puno poteškoća u shvaćanju europskog zakonodavstva. I na kraju, svatko treba preuzeti svoju odgovornost. I Europski parlament isto tako ima svoju odgovornost kao e, sudionik u zakonodavnom procesu. Trialog koji se vodi o programima za razdoblje od 2014. do 2020 E, ima za cilj e, nadam se da nema cilj dodatno kompliciranje već kompleksnih pravila. Nadam se da ćemo u tom razdoblju od 2014. do 2020. godine naša ekipa pregovaratelja, odnosno pregovarački tip će ići u smjeru, smjeru dodatnog pojednostavnjivanja pravila, a ne obratno. Hvala. Vidim da se javio gospodin Škrlec i gospođa Damato. Hvala. E, želim zahvaliti gospodinu Kalasku na dolasku. Ponavljam, hvala na dolasku, već ga dugo iščekujemo. I to potvrđuje također i naše izvješće pred Europskim parlamentom. Želim se pridružiti molbi drugih kolega da se upoznamo sa mandatom ove radne skupine na visokoj razini, odnosno da vidimo što ona namjerava učiniti. Tu vidim da ćete 2017. godine preuzeti zadaću razmatranja onoga što će se dogoditi nakon 2020. Dakle, ako to budete uspjeli, do koje ćete mjere izmijeniti i dopuniti odredbe i propise. Vi ste rekli da ćete u cijeli proces uključiti ili ste već uključili korisnike. Mislim da tu neće biti nikakvih poteškoća. Vaš je pristup od ozgo prema dolje, a ne obratno. Dakle, koje skupine korisnika ste pozvali na savjetovanje? E, mene brine da ćete razgovarati sa najvećim, najstrukturiranijim e, udrugama različitih e, djelatnika i da ćete zanemariti one manje. Govorili ste i o kalendaru, o rokovima i o izvješću o e-upravljanju koje će biti dostupno u veljači, ako sam dobro shvatila, a da ćete do ljeta izraditi još tri izvješća o trima stupovima vašega rada. Pretpostavljam da će to biti izvješća koja ćete podnijeti ovom odboru i parlamentu. I na kraju pitam se jeste li uzeli u obzir da pojednostavljenje treba također i s druge strane e, dobiti ravnotežu sa nadzorom e, i protiv prijevara. E, hvala, ovo su bila pitanja i komentari koordinatora, a sada ćemo pustiti gospodina Kalasa da odgovori, a nakon toga ćemo čuti nova pitanja. Ah, you know, it's uh, several this type uh, Hvala, čuli smo različite vrste pitanja i čuli smo komentare koji su zapravo mi dosta e, poznati. Oni su već razmatrani na sastancima i sad ih čujem danas. Radi se o odnosu kontrole i odnosno o tome je li e, odnos kontrole e, i odluka, odnosno odlučivanja proporcionalan. Već u listopadu smo počeli raditi, ali sada smo gotovo spremni pripremiti naše zaključke o e-upravi i pojednostavljenim opcijama. Nadamo se da će do kraja veljače to biti spremno. Izvorno je naš mandat bio takav da, da smo trebali pratiti kako korisnici vide pravila koja trebaju e, poštovati u korištenju fondova. Mislim da ne bismo trebali usmjeravati naše napore na izmjene zakonodavstva, jer je to najlakše. Uvijek nešto treba napraviti, unijeti određene izmjene u zakonodavstvu i tako dalje. A to je mišljenje E, koje smo čuli. Ali postoje određene stvari koje treba napraviti. To se odnosi na neke promjene kojima bi se mogle otkloniti određene restrikcije koje bi mogle e, pojednostavniti određene troškovne opcije, a isto tako su to određena pravila koja se odnose na državne potpore. Ali, kao što znate, to su vrlo komplicirane e, stvari. Ali ako želite čuti određene konkretne detalje o kojima smo razgovarali i bit će u ovom izvješću, E, sa mnom je more Diland koji radi u glavnoj upravi za regionalni razvoj i koji je radi u tajništvu ove e, skupine na visokoj razini i mi prikupljamo znanje i iskustva e, članova naše skupine koji dolaze iz različitih područja i imaju dosta kvalitetna iskustva u aktivnostima u ovom području. Koga smo još slušali? Imamo popis kojima možemo dati, popis različitih organizacija, uključujući udruženje malih i srednjih poduzeća iz regija. Čuli smo i mišljenja regija, e, Wales, zatim Eurogradovi, Eurocities, ali sve to možete pronaći na našoj platformi. Dakle, doista smo u najvećoj mogućoj mjeri pokušali saslušati razne e, dionike. Čuli smo zapravo sve one koji su imali nešto za reći i htjeli nam nešto reći. Kad je riječ o revizorskom sudu, na na, naš prvi sastanak bio je međuinstitucionalni panel tu su bili i predstavnici revizorskog suda. Oni su bili na prvom sastanku. Ali prije svega mi smo um, na usluzi komisiji. Dakle, mi trebamo prvo napraviti prijedloge za komisiju i uh, s gospođom Gressler ću se uskoro sastanti kako bismo uh, razgovarali o važnim stvarima. E, treba nam jasan jasan koncept o ulozi, o ulozi smjernica. Zbrka je rezultat toga da je greška da se greškama daje E, nesrazmjerna politička težina. Svi se jako boje grešaka. Upravljačka tijela na razini država članica, na razini vlada, dakle, ali i u komisiji. Svi se trude naći pojašnjenja i pravila kojima bi se izbjegle greške. I to su, to je proces koji dovodi do novih detalja novih detaljnih pravila e, koja onda opet podliježu novim greškama i onda se traže nove smjernice za dodat, traže se dodatna pojašnjenja i tako dalje. I sve to dolazi od država članica. Države članice žele znati sve više i više. I ja mislim da kada budemo spremni s našim prijedlozima, vrlo rado ću o tim važnim temama razgovarati i s vama, jer postoje dvije stvare. E, prvi dio je, su, ona, su one vočke koje e, vise na niskim granama, kao što je već netko rekao, a druga stvar su ove stvari koje e, nadilaze ovu financijsku perspektivu. to su ova pitanja mekih pravila o kojima smo govorili. Ali, dakle, to je važno pitanje a isto tako e, postoje i ova pravila gold platinga, pozlačivanja, odnosno uvođenja e, pretiranih, e, restriktivnih pravila na nacionalnih razina. Dakle, time se dodatno ograničavaju mogućnosti i sve to kako bi se izbjegle greške. Dakle, postoje dva dijela. Jedan dio su korisnici, a drugi dio su oni koji daju novce, a oni pak su sumničavi u pogledu europskog novca i e, kako uravnotežiti odnosno napraviti ravnotežu između normalne želje onih koji daju novac e, da se taj novac prikladno koristi i e, želju za većom fleksibilnošću korisnika ta, to pitanje ravnoteže je dosta zapravo važno pitanje koje traje već neko vrijeme. Mi smo s komisijom pokušali vidjeti kako e, pojednostavniti sustav e, bespovratnih pomoći, e, bespovratnih sredstava za područje istraživanja. I upravo istraživačka zajednica odbila E, taj prijedlog. I na kraju smo morali opisati e, prihvatljive troškove koji su kao što znate jako važno pitanje. U zakonodavnim prijedlozima postoji e, ta pojednostavljena troškovna, na opcija. Tu, tu se pojavljuje pitanje državnih potpora. Kao što znate, državne potpore ne smiju narušavati e, tržišno natjecanje i to se jako usko gleda. Ali kad je riječ o financijskim instrumentima, to je nešto što treba imati na umu. Prekogranični aspekti Dakle, da, to je u našem programu. Trebamo imati e, to u vidu, uključujući i Interreg. Mi želimo bolju regulaciju i u tom smislu surađujemo s e, komisijom. Gospodin Timmermans je zadužen za to i surađujemo s s njime na tom području. Zatim kad je riječ o reviziji, o slojevima revizije kad je riječ o malim e, korisnicima, naravno imamo prijedloge da se ograniče revizije i kontrole u odnosu na male e, korisnike koji primaju male iznose bespovratnih sredstava i neće se više provoditi potpuna kontrola, već e, on kontrola slučajnim odabirom. Već smo razgovarali o nekim prijedlozima u tom smislu. Nismo razgovarali o problemu apsorpcije, odnosno povlačenja sredstava iz strukturnih fondova. To nije dio našeg mandata. Ali kao što su kolege, uvaženi članovi to rekli, rekli ako, ako nešto trebamo, e, ovo je važna stvar i trebamo nešto napraviti, na neki način e, puno je e, mudrih ljudi koji su pali u zaborav. Mi ne želimo da se to ovog puta dogodi i u ovom slučaju i mi želimo velike političke odluke, koliko programa želimo. Znamo da neke države članice su vrlo kritične prema europskoj e, birokraciji i kažu da umjesto jednog programa e, je na europskoj razini su nastala četiri. I možda bi se na razini Europskog parlamenta trebao e, osmisliti neki mehanizam revizije i ocjene potrebe određenih programa. Zatim pitanje usmjeravanja je veliko političko pitanje. Zatim e, revizije i kontrole imaju više slojeva, ali ne smije ih biti previše. Kad je riječ o interoperabilnosti informatičkih e, sustava, ne možemo imati pan-europski informatički sustav koji je također predložen Komisija ima dakle javni natječaj i onda dakle može napraviti takav e, natječaj i na temelju toga se može e, napraviti paneuropski informacijski sustav, ali za to će trebati desetljeća i to je moguće, ali e, nije baš realistično potrebne su zajednički standardi kako bi se ostvarila interoperabilnost tih sustava. Znate da su bili određeni skandali. Sjećam se prije 15, e, prije 15 godina e, Apple i drugi sustav, dakle bili, nisu bili kompatibilni, a sada jesu. Dakle, potrebni su na informatički stručnjaci koje treba uključiti u to ako želite postaviti e, neka konkretna pitanja ili možda neki od vas žele neke konkretnije prijedloge, e, izvolite. U redu, ali imamo još sedam ili osam e, novih pitanja. Možemo li onda ovdje stati? Kad je riječ o pitanjima, molim kolege da budu kratki. Ako im pitanje bude e, trajalo minutu, onda ćete stići čuti e, odgovor. Gospođa Tomašić. Hvala. EKR er smatra da e, predstavnici zemalja članica ne bi smjeli biti isključeni iz skupine na visokoj razini koja je stvorena kako bi se pojednostavila pravila za trošenje europskih sredstava. Zastupnici zemalja članica su upravo oni koji su upoznati sa svim sustavima i jazovima u sistemu i mogu onda pomoći u rješavanju tih problema. Dakle, moje pitanje je na koji način ih namjeravate uključiti u svoj budući rad. Hvala, gospođa Maletić. Hvala, dobrodošli gospodine Karlas, doista nam je drago što ste ovdje. Imam pitanje o mogućim izlazima, jer svaki puta kada govorimo o pojednostavljenju uvijek sve više kompliciramo, što je prirodno i onda izrađujemo još više smjernica jer želimo e, im smanjiti broj i to dovodi do problema. Pojednostavljenje zapravo znači raditi drugačije, odnosno raditi na način koji je skloniji korisnicima, što bi možda značilo stvaranje centara znanja i izvrsnosti na regionalnoj razini putem kojih bismo podržali krajnje korisnike kako bi ovi potonje mogli bolje razumjeti sve odredbe i smjernice, a ne kako bi morali učiti iznova stalno o uredbama i smjernicama. Kao što ste rekli, propisi o državnoj pomoći su toliko složeni da na kraju krajeva krajnji korisnici ne mogu poznavati sve, ali ovi centri bi mogli surađivati sa Europskom komisijom i na taj način bi mogli konačno ostvariti neki napredak. Hvala gospodine Gospodin Etheridge ima Hvala. Da, ovo je doista velik zadatak pred vama smjernice i pravila koja su toliko složena da su problem čak i europskim institucijama. Imamo primjerice jedan priručnik od 800 stranica. Mislim da je to zato što e, trebate to prilagoditi tolikim zemljama i e, sustavima. Govorite o pojednostavljenju, ali to se može ostvariti jedino većom kohezijom, a kohezija se može isključivo ostvariti, naravno, žrtvovanjem nacionalne suverenosti, a to je tragedija Europske unije. Dakle, ne možemo to ostvariti bez Ujedinjenih država Europe, a to je upravo ono što ljudi ne žele. Moje pitanje je e, vrlo jednostavno i mnogo sreće u smanjenju broja stranica. Dakle, e, možete li to svesti na manje od 750 stranica i hoćete li to smatrati dobrim rezultatom? To me doista zanima. Hvala. Hvala, gospodin Hetman. Imate jednu minutu. Hvala. Gospođo predsjednice, imam pitanje za gospodina Karlasa. Ne bi li se radna skupina na visokoj razini trebala usredotočiti samo na takozvani soft law? Jer upravo je u tome problem. Imamo smjernice Europske komisije, imamo smjernice zemalja članica, za razne operativne programe. I zatim imamo i smjernice za pravila koja treba poštivati u ispunjenju operativnih programa. Dakle, došli smo do situacije u kojoj se smjernice svode na jednu preglednu tablicu koja nam jednostavno samo kaže gdje se program provodi. I ta tablica također nalaže i određene obveze, no ako to gledamo sa stajališta korisnika, mislim da gubimo tu bitku. Zato se trebamo postaviti pitanje što učiniti sa tolikom e, golemom količinom smjernica koje postoje i mm, vidjeti kakav izlaz znači iz svega toga. Treba doista postaviti administraciju na e, prave temelje kako bismo imali jednu razumnu administraciju. A, gospođa Brajso, hvala. Ja sam uvjerena u sljedeće. Jedino Jedina mogućnost za stvarno pojednostavljenje jest da izvojimo jednu osobu koja će tijekom zakonodavnog procesa imati zadatak, dakle to će biti njezino zanimanje i bit će uspješna ako u tome uspije, dakle da smanji ove zakonodavne prijedloge svojih kolega. Dakle, trebamo imati nekoga tko će smanjiti broj stranica. Evo, izradite 40 stranica i onda će ih ta osoba svesti na 10. Naravno, to podrazumijeva i dijalog između te dvije strane. Prema općem načelu nije potrebno tražiti informacije koje su beskorisne, odnosno koje nisu u funkciji donošenja odluka, a to je većina takvih informacija i sami možete provjeriti, vidjet ćete da je tako. Zatim, načelo odgovornosti. Mi trebamo tražiti e, da osoba koja podnosi prijedlog projekta bude odgovorna za to i onda da se provode ex post kontrole na rezultatima. Dakle, ako ja predložim projekt, dobila sam sredstva i mogu pokazati da sam ostvarila rezultate, to je ono što treba uzeti u obzir, a nekoliko sam e, obrazaca ispunila. Mm, posljednji put mi, ne u parlamentu jer nisam bila u parlamentu, smo usvojili jednu jedinstvenu uredbu o strukturnim fondovima, nakon čega je uslijedilo četiri uredbe o svakom fondu. Dakle, u potpunosti smo zaobišli načelo sukladno tome je to trebalo biti jedinstveno zakonodavstvo zato jer su to sve fondovi koji su međusobno vrlo slični. I to bi trebalo zabraniti. Dakle, ako postoji jedna jedinstvena uredba, onda ne smije ih biti još četiri jer to dovodi do dodatnih problema, jer umjesto samo jedne uredbe ih imamo pet, što dovodi do goleme konfuzije i zabune, zato jer oni koji su na terenu ne znaju koja je uredba valjana, zato jer postoje razlike ili proturječnosti između njih. A gospodine Hvala lijepa. Želim E, gospodinu Kalasu puno uspjeha u ovoj ne baš jednostavnoj zadaći. E, ono što je tu ovdje nedostaje jedan e, vrlo značajan akter, tu se pridružujem gospođi Tomašić Dakle, e, mi smo e, su odlučitelji vijećima, što za reći, e, radi se dakle o zajedničkom upravljanju gdje međutim i zemlje članice moraju sjediti za stolom. Tko god ima iskustva u ovom području složit će se sa mnom, odnosno sa jednom poslovicom koja kaže e, riba od glave smrdi. E, mi dakle iz iskustva znamo da e, vrlo lako dođe do 280 stranica uredbe i onda se počne imati posla sa zaposlenicima institucija koji uvijek e, žele imati totalno detaljne upute dakle e, ako ja imam jednu kontinuiranu upravu onda su problemi e, mali ili ih nema ali ako se uprava mijenja onda dolazi do problema u tim kompliciranim e, procedurama i na kraju tog lanca imamo korisnike koji se moraju nositi sa tim ogromnim količinama propisa i pravila, dakle ne samo sa pravilnikom od 800 stranica, nego e, onda stupa na scenu dakle E, zajedničko upravljanje gdje i nacionalni propisi sad stupaju na scenu e, onome ko se mora nositi sa svime time zaista želim puno sreće. Dakle, e, možemo li postići više transparentnosti i više e, da se pritom više koncentriramo na ciljeve koje se žele postići. Kad e, su pravila toliko opsežna, to samo po sebi e, sa sobom donosi stopu pogreške. Dakle, postupak bi trebao biti takav da E, se postigne učinkovitost. Ako se to postigne, onda će i odbor za kontrolu proračuna biti zadovoljan. Za to nam nisu potrebna, potrebni obseži pravilnici. Hvala lijepa. Posljednje pitanje, gospodin Novakov na jednu minutu. Hvala. Drago mi je što je spomenuta u e, e, raspravi e, rezolucija koju sam ja pokrenuo prošle godine. Tijekom prošle godine imao sam niz sastanaka sa korisnicima iz moje zemlje i to je ojačalo moje strahove veze sa kohezijskom politikom. Zašto? Ovdje na europskoj razini mehanizme kohezijske politike izgledaju najmanju ruku prihvatljivo, što je u redu, ali ako odete na nacionalnoj razini imamo određeno postroživanje propisa što otežava život krajnjim korisnicima. No, priča tu ne, dovrš, ne završava, no ako odete na lokalnu razinu, onda e, u gradove ili općine, tamo je situacija još gora, zato jer postoje različiti zahtjevi i uvjeti. Mislim da ovdje govorimo dosta o problemima, no sada popričamo o e, rezultatima i o rješenjima. Prema prvim e, procjenama, E, čuli smo da će se prva ocjena vašeg rata dati 2018. godine, a ja mislim da bi to trebalo biti ranije. Ne očekujem da ćemo do tada riješiti cijelu slagalicu, no kada bismo barem mogli dati neka manja rješenja u izmjenama i dopunama uredaba, barem u nekim područjima, mislim da bi bilo mudro onda ostvariti ta rješenja ranije i e, razgovarati o njima u tom procesu. Osim toga, pratite li izbliza i ekoheziju, odnosno kako zemlje ostvaruju ciljeve s time u vezi i što mislite o standardnom postupku javne nabave? Je li to doista rješenje za ove probleme? Hvala. Kao što vidite, gospodine Kalas, imamo čitav niz pitanja i sigurna sam da ćemo moći e, nastaviti ovu raspravu u skoroj budućnosti, no sada imate e, malo vremena na raspolaganju za odgovor na postavljena pitanja. Kao prvo, zemlje članice sudjeluju u ovoj skupini. Imamo dva državna tajnika i pet ravnatelja iz zemalja članica i zemlje članice su dale svoj doprinos i njihova stajališta su svakako prisutna u našem radu i u našoj raspravi. Naravno, kao što je rekao gospodin Celler, to je pitanje poreznih obveznika i njihovih e, interesa da se njihov novac koristi na ispravan i odgovarajući način. Zbog toga je postavljen e, toliki broj pitanja o dodatnim e, smjernicama i vodičima i o različitim dovašenjima. Kada je riječ e, o mogućim izazima, to je doista veliko pitanje i tu ne želimo ništa prejudicirati. Ne želimo niti završiti svoj rad sa većim brojem smjernica o pojednostavljenju jer ćemo se opet vratiti u taj začarani krug ne mogu <laughs> reći ništa više o tome. To je zapravo pitanje političke prirode. Mi trebamo pokazati da je došlo do nekih promjena. Imamo i vrlo dobro pitanje o tome koliko se stranica može izbaciti. Sada ne mogu to konkretno reći, ali kada budemo došli do nekih rezultata, nadam se da ćemo moći pokazati da smo uspjeli smanjiti broj nekih e, propisa danas ili sutra. I kada je riječ o lako ostvarim rezultatima, to nije 2018. Naše konačno izvješće će biti 2018. godine, ali naši prvi nalazi i zaključci bit će predstavljeni što skorije. Nadam se da ćemo to učiniti ovoga mjeseca pred komisijom. I nadam se da će komisija preuzeti naše sugestije i e, to uključiti u cijeli proces. Naravno, ako budemo iznosili zakonodavne prijedloge, to će iziskivati više vremena. Zatim, postupci. Naravno, e, smjernice se odnose na postupke, a postupci su upravo ono što je najsloženije i gdje revizori nalaze pogreške kada sam se ja bavio proračunskim pitanjima, tu smo već nalazili pogreške u poštivanju postupka, e, nakon toga su greške ispravljene, no šteta je već bila učinjena. Dakle, sa političkog stajališta je važno riješiti taj problem i u cijeli postupak. A kada je riječ o jednoj e, jedinoj osobi koja bi bila nadležna za cijeli postupak, e, pa mislim da je prvi potpredsjednik gospodin e, Timemans nadležan za bolje zakonodavstvo, tako da je on osoba koja ima i političku odgovornost to unaprijediti. Ja sad nisam siguran, ali koliko znam, komisija sve više kritizira nove prijedloge i nove uredbe i sve ostalo. To je način rada ove komisije. No, e, poslali ste i pitanje o široj slici o temeljnoj priradi smjernica, tumačenju, posroživanju propisa i tako dalje. I to treba svakako nastojati riješiti na e, kritičan način i kritički razmotriti. E, netko je rekao da je to jedna regulatorna džunga koju bi trebalo svakako pročistiti. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Karlas. Sigurno će uslijediti daljnja rasprava i mi ćemo održati i e, daljnje kontakte sa skupinom na visokoj razini. Vidimo da postoji veliki interes za to u odboru regiji i želimo vam mnogo sreće u vašem radu. Sada nastavljamo sa glasovanjem. E, to je prema našem dnevnom redu. Nadam se da imate svi svoje kartice. Ako budemo pristupali elektroničkom glasovanju, dakle molim vas da ih pripremite. Jesmo li spremni za početak? Čini se da jesmo.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 And uh, we begin with the report of Mr. Hvala. Počinjemo sa izvješćem gospođe Tomašić. Nove alati za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici u razdoblju 2014-2020, integrirano teritorijalno ulaganje i e, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. Naša izvjestiteljica je predstavila nacrt izvješća na našem sastanku u prosincu i do roka zaprimili smo 171 amandman. A Odbor EMPL je izradio mišljenje. Izvjestiteljica predlaže također i određeni broj kompromisnih amandmana. Gospođo Tomašić, želite li uzeti riječ vrlo kratko? poštovana gospođo predsjednice predstavnici komisije kolegice i kolege zahvaljujem na suradnji kako na prijedlozima tako i amandmanima našim zajedničkim radom napravili smo jedno jako dobro izvješće još jednom zahvaljujem na odličnoj suradnji hvala lijepa Hvala i sada možemo nastaviti sa glasovanjem. Počinjemo sa eh, kompromisom broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Idemo na kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? suzdržani. Mislim da se odbija, ali moramo provjeriti. Dakle, amandman 47, provjera elektroničkim putem, otvoram glasovanje. <clears throat> Zatvaram glasanje. E, odbija se. Prelazimo na amandman 49, ko je za? protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Moramo provjeriti. Otvaram elektroničko glasanje. Čekat ću vas. U redu zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 66. 66. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 80. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 81. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 7. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 88. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 89 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 90 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 91 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 92 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 8 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 94. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 95. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 96. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 97. Tko je za, protiv, suzdržan, moramo provjeriti. Elektronički otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 98. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 99. Ko je za? Protiv? suzdržan, odbija se. Amandman 100, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 9, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na amandman Employment 4, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. M plus 9 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. M plus 10 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. M plus 12 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 103. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 104. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 105. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 113 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 114 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 116 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 117 tko je za, protiv, suzdržan, Usvaja se amandman 118 tko je za, protiv, suzdržan. Usvaja se MPO 5 tko je za, protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti elektronički. MP, 5, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 119. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 120. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 121. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Ample 11, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 124, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 12, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 100 36. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 13. Primili smo zahtjev za glasanje po dijelovima od e, i tu četiri dijela. Dakle, Imamo glasanje po dijelovima o kompromisu 1. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio kompromisa 13 tko je za, protiv, suzdržan. To moramo provjeriti elektronički. Kompromis 13, drugi dio elektroničkog glasanja, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 13, treći dio, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 13, četvrti dio, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Želite provjeru u redu, kompromis 13, četvrti dio, elektroničkog glasanja, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na kompromis 14. Koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 147. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 148, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 149, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 151, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 152. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 153. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 154. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 155. Tko je za? Protiv? Suzdržan? moramo provjeriti. Amandman 155, elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 156, ko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 157, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 163. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 164. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Čini se da se usvaja. Amandman 165. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 166. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. 167. elektroničkog glasanja, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se. U redu. 168. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 171. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 6, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 7, tko je za, protiv, suzdržan, Odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Čini se da je usvojeno. Amandman 9. To smo upravo glasali. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman i 11. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se. Amandman 16 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 17 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 18 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 19 tko je za, e, ispričavam se, amandman 19 se ne razmatra. Prelazimo na amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Prelazimo na amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 25 ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 28 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 18 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 32 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 33 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. I sada konačno glasanje za rezoluciju u cjelini. Elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I rezolucija je usvojena sa 37 glasova za. Čestitamo. Prelazimo sa, na sljedeće glasanje, a to je naše mišljenje o e, razrešnici za 2014. E, proračun Europske komisije. Izvjestiteljica je gospođa Maletić. Da li želite uzeti riječ? Ne. Onda prelazimo na glasanje. Počinjemo sa kompromisom 1. Ko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman 2 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 2 Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 3. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 22. Tko je za,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 53. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. Amandman 58. Elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada prelazimo na konačno glasanje o mišljenju u cjelini. Elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Mišljenje je usvojeno. Čestitam. Nastavljamo sada sa mišljenjem o europskom europskom semestru za koordinaciju europske politike. anket pregled gospodarskog rata za rasta za 2015. godinu. Započinjemo s kompromisom 1. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 43 je povučen, ako sam dobro shvatila. Da. Pa onda nastavljamo s amandmanom 44. Ovo je usmeni amandman. Je li netko protiv usmenog amandmana? Nije. Onda glasujemo o amandmanu 44 uz usmeni e, amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Konačno glasovanje, elektroničko glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. I naše mišljenje je usvojeno. Hvala. Nastavljamo sada s mišljenjem koji je pripremio gospodin Kocolino, stanje na sredozemlju te potreba za holističkim pristupom Europske unije migraciji. Gospodine Kocolino, želite li nešto reći? Ne? Dobro. Nastavljamo onda s glasovanjem. Počinjemo s kompromisom 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvaja se kompromis 2 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo kompromis 2 elektroničko glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Ispričavam se što sam to provjeravala, sasvim je jasno da je ovo usvojeno.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 protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija. Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasujemo o cijelom mišljenju kako je izmijenjeno elektroničko glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Mišljenje je usvojeno. Hvala vam, puno vam hvala i čestitke gospodinu Kocalinu. Hvala cijelom odboru na određenom poslu. Imam još dvije napomene. Koordinatori su se sastali jučer i njihove odluke su nakon toga vam poslane elektroničkom poštom. E, odobravate li, potvrđujete li njihove odluke? Da imali još nekih pitanja pod razno? Ne. Onda podsjećam da sljedeći sastanak odbora regiji održat će se u srijedu 16. ožujka poslje podne, te u četvrtak 17. ožujka ujutro. Hvala prevoditeljima, hvala vam i želim vam lijep dan. Ovime zatvaram sastanak.